Dragi kolege, dobrodošli na našu 134. E, plenarno zasjedanje odbora regija Ima li tko prigovora na dnevni red? Nema. Smatram dakle da smo ovim usvojili dnevni red. A isto pitanje e, pitam vezano za zapisnik našeg prošlog zasjedanja, budući da nitko ne ulaže prigovor, usvajamo zapisnik s prošlog zasjedanja. Dopustite mi najprije da zahvalim svim članovima koji su bili na otvaranju doma Pavela Damović danas u podne. Njegova borba protiv nela tolerantnosti je nešto što će nam uvijek biti nadahnoće. Pozdravljam također izaslanstvo regionalnog parlamenta Donje Austrije, čija misija u e, Briselu sada slavi također 25. obljetnicu i srdačno dobrodošlica. Pogledajte dakle dokumente koje ste dobili na vašem raspolaganju, imate dakle jedan dokument, alat o europskim izborima koji je predio Europski parlament i kojima može omogućiti komunikaciju u europskim izborima. Također tu je i brošura Europskog parlamenta o kibersigurnosti koju možete uzeti na ulazu u dvoranu. Tamo su popisane dobre prakse koje treba slijediti za vrijeme europskih izbora. Poštovani povjereniče, e, poštovana gradonačelnice Maničeli, dragi kolege, otvaramo ovo parlamentarno zasjedanje raspravom koja ukazuje početak novog projekta odbora regija. To je inicijativa gradova i regija za integraciju koja će nam omogućiti da poboljšamo lokalne politike integriranja migranata i izbjeglica. Postoji velik broj projekata na lokalnoj razini, kako u velikim gradovima, ali također i u ruralnim područjima gdje živi manje stanovništva. Želim odati počas svim tim lokalnim zajednicama koji pomažu tim ljudima da si e, izgrade novi život u dostojanstvenu i sigurno. To je također jedan od naših zadataka u Europskoj uniji. Ne smijemo se bojati naglašavati pozitivna iskustva i uspjehe kako bismo se borili <clears throat> protiv dezinformiranja koje je često tu kako bi podstakao mržnju. Ova inicijativa je inicijativa koju ne pokrećemo sami. Dobro surađujemo sa Europskom komisijom, naročito po pitanju urbanog partnerstva o integriranju migranata i izbjeglica koje vodi grad Amsterdam i glavna uprava Home. Različite instance su naši partneri i naši saveznici. Surađujemo i s drugim organizacijama. OECD-om e, kao i kongresom lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, e, Bankom za razvoj Vijeća Europe te e, Katoličkim savezom za migracije. Mi ćemo krajem ove godine organizirati jedno veliko događanje zajedno s njima. Tek smo započeli s ovim projektom, ali velik broj E, lokalnih i regionalnih zajednica rekao je da želi s nama surađivati, oni su iz 19 europskih zemalja. Radeći zajedno možemo pokazati kako treba dati veću financijsku potvoru gradovima i regijama koje rade na pitanjima integracijama. Europska komisija će se ubrzo e, izjasniti o toj vrsti financiranja. Povjereniče, dame i gospodo, Danas pokazujemo da je uspješna integracija migranata i izbjeglica i moguća i poželjna, te da je ona već zaživjela. Dakle, to je situacija gdje su svi dobitnici, to je dobro i za solidarnost i za razvoj naših teritorija. A sada imam čast predati riječ našim gostima, najprije povjereniku Avramopolostu kojem se još jednom zahvaljujem što je došao na naše zasjedanje i kojem e, zahvaljujem što tako tjesno surađuje s Europskim odborom regije. Izvolite povjereniče. Hvala lijepa. Dragi kolege, ovo je prilika koju nikako ne bih propustio. Znate i sami da sam bio E, gradonačelnik, a kao što sam prije par minuta rekao gradonačelnici ancone jednom, a kad ste bili gradonačelnik, uvijek se osjećate kao gradonačelnik. Gospođo gradonačelnice ancone dobrodošli na ovaj sastanak. Uvaženi članovi odbora regija, dame i gospodo, kao što sam već rekao, drago mi je da sam s vama ovdje kako bismo raspravljali jedno od najvažnijih pitanja za budućnost i blagostanje Europske unije a to je kako da stvorimo društva koja će biti više uključiva. Ako me itko pita što ja smatram da je prioritet za Europu za sljedeće godine i desetljeća, ja bih sigurno rekao da bi to bila uspješna integracija migranata u naše društvo. Nažalost, ova se tema često podcjenjuje, a ponekad čak i nedovoljno razumije, odnosno razumije krivo. Da budem jasan, nije to stvar nekih kozmetičkih mjera. To ne znači također niti dati više potpore takozvanim strancima umjesto da e, pomažemo naše. Ostvariti integraciju je nešto što je vezano za bit naših društava i naših gospodarstava. Želimo li da neki segment našeg društva ne sudjeluje ili ne doprinosi? Želimo li da dio našeg društva ne govori jezik ili da ne može komunicirati? Želimo li da dio našeg društva se osjeća isključeno? Da se osjeća kao strance ili odbačeno, možemo li se dopustiti rizik da se dio našeg društva okrene protiv društva? Tko god ima zdrav razum i tko god želi učiniti nešto za zajedničku budućnost, za našu dobrobit, jednostavno bih odgovorio negativno na sva ova pitanja. Jednostavno rečeno, integracija mora uspjeti kako bismo imali koheziju naših društava i e, kako bismo imali uspješno europsko gospodarstvo. Srećom, oni koji rade i radili su na lokalnoj razini znaju i razumiju kako je bitno da se uloži u te prioritete. Vi kao lokalne i regionalne vlasti svjesni ste činjenice da igrate vrlo važnu ulogu u tom procesu. Stvarate mjesta za razmjene između migranata i lokalnih zajednica. Uključujete socijalnu uključenost i aktivno sudjelovanje u društvu u cjelini. Dajete e, potporu vezama između migranata i lokalnog tržišta rada promičete uključivanje putem obrazovanja i e, stambenih politika. Također surađujete sa relevantnim službama koje na terenu mogu uočiti za slučaj da se javljaju nemiri ili nelagoda. Znam da nitko tko je u ovoj dvorani nije naivan. Do integracije ne dolazi uvijek lako. Za integraciju je potrebno vrijeme, Potrebno je puno napora kao i ulaganja sa svih strana. Provedba politike migracija Europske unije je prvenstveno u nadležnosti država. Međutim, vi igrate ključnu ulogu kako biste tu politiku realizirali na terenu. Postoje na stotine primjera lokalnih zajednica gdje je uspješna integracija zaživjela i gdje to predstavlja pozitivni element, a ne izvor zabrinutosti. Ti primjeri su nešto što moramo pokazati te moramo dati gradovima i regijama više prostora da prikažu svoje uspjehe i da kažu što im je potrebno. Uvjeren sam da gradovi i regije iz inicijative za integracije koju danas pokrećete pružaju upravo taj prostor. Duboko sam uvjeren da je to način da se izgradi e, diskurs koji će biti e, puno više utemeljen. Diskurs oko migracija i integracija. To će dakle ojačati ono što smo radili na razini Europske unije proteklih godina, a to je da izgradimo dvosmjerni dijalog s gradovima i lokalnim vlastima na planu integracija. Migracije nisu neka ružna riječ. Migracije su nešto gdje treba konkretno djelovati. Iz tog razloga aktivno podupiremo lokalne i regionalne vlasti koje rade na integracijama financiramo ih u svim sektorima politike na razini Europske unije. Od 2015. i 2017. godine Fond za azil i migracije sufinancirao je 4800 e, mjera za integriranje državljana trećih zemalja diljem Europske unije. Moram jasno reći, radi se o financiranju i potpori za migrante kojima je legitimno to bilo potrebno. Dakle, radi se o osobama koje su ovdje legalno. Ne radi se o financiranju koji se oduzima od europskih građana. Želimo li pomoći našim društvima i gospodarstvima da budu e, prosperitetna, moramo te ljude uključiti u naše društvo. Tu se radi o tome da raznovrsnost mora biti pozitivna za sve. Pristup europskim financijama nije lak, može biti izazov za lokalne i regionalne vlasti, naročito ako su oni malih razmjera. Zato e, smo za razdoblje 2021. do 2027. učinili to financiranje pristupačnijim. Dame i gospodo, usporili su se neregularni dolasci migranata i sada imamo i brojke migranata koje nam prestižu koji su na razini onih od prije krize. Dakle, sad je pravi trenutak da integriramo one koji su već ovdje. Ne moramo vam objašnjavati zašto je to bitno. Međutim, potrebna nam je vaša pomoć kako bismo vašim nacionalnim vladama to objasnili. Neka vas se čuje na ovu temu. Ne zaboravite da kao gradonačelnici ili regionalni upravitelji imamo važnu politički glas. Ono što je vrlo značajno je da vi poznajete situaciju na terenu. Vi ste ti koji imate sva pravo i autoritet da govorite o tim pitanjima te da tražite potporu i dugoročna rješenja. Ne promijenimo li način razmišljanja i diskurs, Europa će vjerojatno napraviti iste pogreške kao u proteklim desetljećima. A te pogreške odrazile su se ne samo među migrantima, već su se odrazile na naše društvo u cjelini. Vaš će glas biti također važan u predstojećim europskim izborima. Migracije i integracije bit će teme o kojima će se itekako raspravljati za vrijeme predizborne kampanje i mogli bi dovesti do još većih podjela odgovornost je na svima nama da nastavimo raditi na Europi koja će biti više uključiva, koja će postojati više kohezije na dobrobit svih naših građana. Tu je vaš glas važan. Hvala na pozornosti. Hvala lijepa povjereniku, a sada imam čast da mogu dati riječ gradonačelnici Ancone, gospođi Maničeli koja je naslijedila gospođu Barcomers kao gradonačelnica 2019. godine. Hvala gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti u prvom redu gospodinu Lambercu što mi je uputio poziv za sudjelovanje u radu ovog plenarnog zasjedanja što je za mene velika čast. Pozdravljam i povjerenika Avramopoulosa. Mi smo se susreli i prije početka ovog sastanka Pozdravljam vječnicu, a posebno pozdravljam kolegu Somersa koji je bio dobitnik ove nagrade 2016. godine, a kasnije se nadam da ćemo se i susreti licem u lice. Govoriti o tome je doista teško u nekoliko minuta jer je tema složena i ima različite aspekte s obzirom na tome kako joj se priđe ću naročito o integraciji osoba stranog porijekla koji se nalaze u mojem gradu. A druga tema je pitanje često nekontroliranog priljeva migranata koji dolaze uglavnom u ovom razdoblju iz Afrike, a taj će priljev porasti značajno u sljedećim godinama i to može se ticati mojeg grada Ankone. Ankone je prekrasan grad na Jadranskom moru pod jednim brdom i tamo sunce izlazi i zalazi u more i on e, zapravo predstavlja identitet našega grada. Ancona je važan važna međunarodna luka i predvodi u povezivanju putem trajekta našeg područja sa jugoistočnom Europom. Također imamo i vrlo razvijenu brodogradnju i tamo proizvodimo e, kruzere i jahte. Također Ancona raspolaže značajnom baštinom iz doba renesanse, a također možemo se pohvaliti i čuvanjem dijela Ticijana. 14% našeg stanovništva je stranog porijekla, a o nekim četvrtima to je čak 30 ili 40% i riječ je o osobama od iz različitih e, etničkih skupina, njih stotinu. Možda to ne odražava stanje u velikim metropolama, ali laž bi bila reći da je suživot lagan. S time se treba uhvatiti u košta svakoga dana, kao što je rekao povjerenik Aframopoulos, a ne e, pušići na vatru kao što grade sovranisti u Italiji i drugdje, ali ne smijemo pri tome niti umanjiti problem. integracije, ne samo da je pravična, nego se ona isplati za sve no to je dugotrajan, naporan e, i nimalo automatski proces. On zahtjeva sredstva, resurse i stalno provođenje politika. Obrazovanje i školski sustav e, su u tom od ključne važnosti i to vrijedi naročito u našem slučaju za osnovne škole i e, obrazovanje djece i edukacija u školskom sustavu Italije je doista jedna od točaka izvrsnosti, a točka izvrsnosti su i naši nastavnici i oni zaslužuju veću potporu Europe i europskih programa. Kao općina mi pokrećemo razne inicijative, prisutni smo u e, nacionalnom projektu SPRA i također promičemo razne oblike integracije i koristimo također i još jedan važan kanal za promicanje integracije obitelji koje žive kod nas sa dozvolom boravka, a to je pod navodnicima kanal žena. Dakle, to su žene, majke koje najviše prisustuju našim tečajevima jezika, što je naravno preduvjet za integraciju, a i za građansko obrazovanje. Time želim reći da možemo nadvladati probleme povezane sa imigracijom ako je ona pod nadzorom i ako se njome upravlja u okvirima e, zakonitosti i sigurnosti. No to ne vrijedi za neregulirano useljavanje. Priljevi migranata će se povećavati, naročito iz Afrike i naročito iz onih područja gdje zbog klimatskih promjena nije više moguće živjeti, a to su ogromna područja gdje žive milijuni ljudi i Europa ih neće moći sve prihvatiti jer bi naši gradovi se jednostavno raspali. Otvorene luke da, ali otvorene luke ne može značiti i otvorene granice. Otvorene ruke znače spašavanje života i e, reagiranje na oče kada se ti ljudi nalaze na moru. Dakle, jedna država ih mora spašavati ako ne želi rasprodati svoje dostojanstvo, no moramo urediti priljev migranata i istovremeno provesti jednu politiku u korist Afrike koja će poboljšati uvjete u kojima žive ti ljudi i u kojima će Europa predvoditi. To mora biti pitanje na europskoj razini, a ono to danas nije. Svaka zemlja članica Europske unije ima dužnost preuzeti jedan dio osoba koje dolaze ili koje će doći, a oni koji to ne žele ne mogu biti dijelom Europske unije. Ne možete biti suverenisti svakoga drugoga dana. Ne možete biti suverenisti i e, nastojati spriječiti da imigranti uđu u jednu zemlju, a onda ne biti to kada ulazi kapital, kada ulaze ulaganja poduzeća i to iz drugih zemalja Europske unije koje preseljavaju svoju proizvodnju zato jer je tamo niža cijena radne snage i zbog toga što su često zanemarivana prava radnika. Europa podržava e, i ovakve inicijative u zemljama koje onda neodgovorno šalju pošiljatelju svaki zahtjev da na sebe preuzmu dio imigranata i Zbog ove nejednakosti Europi prijeti raspad. Europa mora biti jedina sa jedinstvenim pravilima za sve od imigracije do prava radnika. Jedino ćemo tako moći se i u trećem mileniju suočiti sa onim obećanjem da ćemo promicati čovjeka što je u našim temeljnim vrijednostima. Nacionalne vlade, kao što je rekao povjerenik u svojem uvodnom govoru, mogu učiniti mnogo kako bi eh, uvjerila u to i nacionalna tijela i trebamo preuzeti na sebe pitanje imigracije i time spriječiti pogrešne politike onih koji šire mržnju i sukube i rat između siromašnih i kako bismo odgovorili na te pogrešne politike trebamo s manje retorike govoriti o imigracijama, a trebamo više djelovati. Treba nam više sredstava i treba nam više politika koje su dugoročne i trebamo si priznati da je to problem čitavog stoljeća koje je pred nama. Hvala. Euh, Hvala lijepa gospođo Mancinelli. A sada dajem riječ članovima kao i predstavnicima četiri a partnerske europske e, udruge i e, svatko će imati po dvije minute za e, govor, a povjerenik nas mora napustiti u 16 sati pa ću mu onda E, kada gospodin Matijas Bekler u ime Eurositija se bude izrazio, onda ću njemu odmah dati riječ. A sada dajem riječ gospođi Barbare Dude koja predsjedava našem povjerenstvom SIVEX. Uvaženi predsjedniče, uvaženi povjereniče, već smo e, imali ranije više prilika da govorimo o važnoj temi integraciji imigranata i apsolutno je nužno uske suradnje između svih razina Europske unije kod ovog izazova, pa još jednom zahvaljujem na ovoj potpori. Doista mi je drago što danas imamo jedan, činimo jedan danji simbolični korak s ovom eh, našom inicijativom eh, gradova i regija za integraciju. Ne postoji alternativa integraciji u našim e, općinama i gradovima, ali ako krenemo ozbiljno u to i želimo uspjeh, to nije samo rješenje jednog problema, nego i temelj kamen temeljac za daljnji razvoj našeg društva i naše budućnosti. Ni u kojem slučaju se ovdje ne radi samo o novo pridošlicama, nego o suradnji cijelog društva, jer inače prelako E, još jačati postojeće socijalne razlike i reći da se migrantima daje novac i pažnja, a nama e, koji smo ostavljeni iza e, da zaostamo za društvom nisu. Znači ovaj instrument za jačanje i suzbijanje, za jačanje integracije i suzbijanje razlika u gradovima je važnost. Europska unija još mora tu dokazati mnoge, ima već mnoge dokaze uspješnosti no, recimo u gradu kao što je Hamburg posebice vidimo e, opasnost socijalnog raskola kao najveću opasnost za naše društvo. U Hamburgu imamo mnoge vlastite uspješne ideje, ali uvijek smo također intenzivno razmjenjivali ideje s partnerima u Europskoj uniji i drugdje i od toga imali koristi. Bez obzira o kojoj se veličini E, gradova ili općina radi, svi trebamo tu razmjenu e, iskustava i znanja učiti jedni od drugih i u tom smislu ja se nadam da će ova inicijativa OERA za gradove i općine biti daljnji kamen temeljac za e, razvoj i da će biti u velikoj mjeri podupirana. Hvala. A sada riječ ima gospodin Svensson. Ladies and gentlemen. Dame i gospodo, Skupština europskih regija vrlo cijeni odnose sa odborom regija i kao predsjednik Skupštine smatram da je odbor regija jedan od naših glavnih partnera za suradnju u Europi. U proteklim godinama Europa se suočavala i još se suočava sa prijevom imigranata izbjeglica bez presedana sadašnji migracijski tokovi ukupno su se možda smanjili, ali ostaje prisutan taj pristisak e, sa novim dolascima na južnom i na zapadnom Mediteranu. Pružanje potpore pridošlicama je sada prioritet e, europskih regija i gradova, budući da se one na prvoj crti bojišice pod navodnicima u ovom izazovu i oni su ključni u promicanju integracije migranata i izbjeglica. Oni pridonose njihovom e, društvenom e, i gospodarskom uključenju i mi smatramo da Europa crpi još dodatnu snagu od te različitosti. Naše regije članice su osnovale radnu skupinu koju predvodi regija Katalonija koja se bavi upravo ovim pitanjima i razradom projekata za razmjenu znanja u području društvene uključivosti što sufinancira Europa svojim projektom za migrante osobe sa invaliditetom. Tu se pokazuje na dijelu sustav više razinskog upravljanja koji pomaže regijama da preuzmu svoju ključnu ulogu u integraciji pridošlih migranata u svoje društvo. Bilo bi teško Europi uspjeti u upravljanju migracijama i u postizanju dobrobiti ove različitosti bez kohezivnog društva. Zbog toga naša skupština pozdravlja inicijativu odbora regija u tom smislu jer će ona regijama, općinama i gradovima omogućiti stvaranje novih platformi na kojima će raditi. Hvala. Hvala. A sada riječ ima kolega Ajdu. Hvala. Cipar, ako e, to promatramo u razmjeru sa e, njegovim stanovništvom je prva zemlja koja prima migrante, dakle primila ih je najveći broj i također je e, radi pružanja potpore migrantima osnovala jednu nevladinu udrugu u središtu Nikozije, čiji je zadatak razrađivati planove i provoditi politike grada. Mi nudimo društvena prava svim građanima, dakle bavimo se društvenom inkluzijom i to je od ključne važnosti i putem e, te agencije provodimo programe i pružamo kvalitetne usluge traženja radnih mjesta, psihološke potpore migrantima i cjeloživotnog učenja te potpore migrantima i posebno ranjivim skupinama. Zahvaljujući ovoj potpori, izbjeglice i migranti pridonose lokalnom rastu i razvoju i obogaćuju život na lokalnoj razini. Nikozija je grad koja je oduvijek na sjecištu civilizacija i ona će ostati otvorenim gradom i u osmom razdoblju smo proveli program Novi putevi ka uključivosti i dobili smo financiranje iz Fonda za azil i migracije Europske unije u visini od 90% i naše mjere predviđaju programe društvene potpore migrantima i imamo također e, Centar za informiranje i potporu te također raspolažemo programima za kreativno izražavanje i za povezivanje sa društvom na Cipru. Imamo također radionice za djecu i povezujemo migrante sa lokalnim vlastima da, na način da oni sudjeluju u programima za inkluziju. Također organiziramo različita društvena i sportska događanja kako bismo približili imigrante i lokalno stanovništvo. Imamo i obrazovne i edukacijske programe za djecu koji im omogućavaju da zadrže i elemente njihovih e, kultura i zemalja porijekla. Imamo i slične programe za odrasle. Hvala sad riječima gospodinu Riju Tenklor u ime konferencije udaljenih e, pomorskih regija. Hvala lijepo. Pitanje migracija je sasvim sigurno strukturni izazov za Europu i za međunarodnu zajednicu. Jer e, mnoge vrlo udaljene periferne pomorske regije moraju se suočiti s tim fenomenom. Od 2015. godine počeli smo na inicijativu nekoliko sredozemnih regija raditi na tim pitanjima i e, tako radimo na mnogim kampanjama solidarnosti, uspostavljamo lobiranje, a isto tako pokušavamo raditi sa mnogim regijama, bilo odakle migranti dolaze ili sa regijama tranzicije. Naša skupina vrlo aktivno radi i imamo konkretne akcije koje utječu na migracijske politike. Želimo ovdje naklasiti potrebe, potencijal i uloge regija s obzirom na izazov koji predstavljaju migracije. U migracijskim politikama moramo e, upravljati na različitim razinama tim fenomenom, a isto tako treba više sredstava koje se treba izdvojiti za regionalne i lokalne vlasti. Politike migracija, geopolitička situacija u susjednim zemljama jednostavno pokazuju da se inicijative trebaju udvostručiti, povećati, trebamo razmjenjivati dobre prakse. Naša organizacija CRPM namjerava blisko surađivati s odborom regija i isto tako um, moramo gledati koja je uloga regija, dati ključne preporuke i gledati o kojim uh, potrebama post, koje su potrebe financiranja nakon 2020. godine. Moramo uzeti uz također i inovativna iskustva regija. Hvala. A sada riječ ima kolega Barcomas. Thank you very much. Um, very happy and my group is very happy with the initiative. Hvala. Moja skupina i ja smo vrlo zadovoljni ovom inicijativom gradova i regija u cilju integracije. Zapravo sada proživljavamo različite stvarnosti i s time se moramo suočiti, a vrlo često se migracija smatra negativnom pojavom. Ona može biti dodana vrijednost, ali zato trebamo učiti jedni od drugih. Mreža gradova sa dobrim praksama nam može u tome pomoći. Naravno, trebamo omogućiti imigrantima stjecanje vještina koje će im dopustiti da aktivno sudjeluju u radu naših društava, trebaju naučiti jezik kako ne bi bili izolirani, trebaju biti prisutni na tržištu rada i dijelom društva. No istovremeno moramo se boriti protiv segregacije u našim gradovima. Vrlo često govorimo o različitosti kao o dodanoj vrijednosti, ali vrlo često zapravo živimo u nizu monokulturalnih otoka, diverzitet, različitost može biti vrijednost ako se susrećete sa ljudima i ako imate suživot sa ljudima iz različitih sredina. Dakle, trebamo e, razmišljati zajednički. Ako pogledamo gradove, zapravo mi dijelimo gradove na skupine, na zajednice i svodimo ljude na jedan jedinstveni identitet. E, dakle, stavljamo ih u jednu kutiju koju onda označavamo, a vrlo često su ti ljudi e, žrtve diskriminacije ili su žrtve oprabe socijalnog sustava, ali nedostaju nam pozitivni modeli, pozitivni ideali, ali ih ima na stotine u gradovima i i oni mogu pomoći u nadladavanju predrasuda i mogu učiniti razliku u našem društvu. Dakle, takvo kategoriziranje ljudi mora prestati. Moramo prihvatiti činjenicu da istovremeno imamo ljude sa različitim identitetima i to je dodana vrijednost. Istovremeno moramo zadržati društvo koje se temelji na zajedničkim vrijednostima koje moramo obraniti, ali jedno od ključnih vrijednosti našeg društva je borba protiv rasizma i diskriminacije, a vrlo često populisti zaboravljaju da je to također dio zapadnjačke civilizacije jer je to jedini način da svi imaju mogućnost stvoriti bolji život eh, za sebe i za zajednicu u kojoj žive. Hvala. Riječima, ima Pietro Pučo u ime eh, Hvala. E, gospodine predsjedniče, predstavnici lokalnih i regionalne vlasti, drago mi je što se mogu obratiti kao predstavnik e, Saveza općina i gradova Europe po pitanju integracije. Naš e, vijeće gradova i općine Europe koje zastupa više od stotinu tisuća takvih jedinica koje su podijeljene u 55 nacionalnih saveza e, radi u posljednjim godinama na poboljšanje stanja tražitelja azila, izbjeglica i imigranata i na stvaranju uključivih gradova i regija. Naša organizacija je usvojila različite zahtjeve i rezolucije koje se vode načelima koje pozivaju Europu da odgovori na ovaj strukturalni izazov imigracije i integracije i to sa lokalne i regionalne razine jer na kraju krajeva integracija se odvija na lokalnoj razini i moći ćemo stvoriti složnija društva jedino ako budemo imali uključivije gradove. Evo, na tome radimo kako bismo pristupili lakše i financiranju Europske unije, kako bismo poticali razmjenu dobrih praksa i kako bismo omogućili bolji pristup sredstvima Europske unije, poboljšali pristup imigrantima uslugama koje su nude na razini općina i gradova putem jedinstvenih šaltera. Dakle, sve to uz rad regije i gradova nas učvršuje u uvjerenju da je ova inicijativa doista značajan iskorak u tom pravcu i da pripomaže podizanju svijesti i razmjeni znanja. S obzirom na europske izbore u trenutku kada neke zemlje članice, neki političari žele koristiti imigraciju kao sredstvo sijanja sukoba i podjela, regije i gradovi su bile na prvoj crti bojišnice u prihvatu imigranata i nuđenju usluga građanima trećih zemalja. Također imamo i partnerstvo regije gradova u urbanoj agendi koja se pokazala uspješnom e, i izvršava učinak na imigracijske politike zahvaljujući prelaganju i vrlo konkretnih politika i inicijativa. Ne možete više govoriti, imali ste dvije minute, već ste prekoračili vrijeme za 30 sekundi. Gospodin povjerenik ima važan sastanak u 16 sati pa ćemo mu sada dati riječ kako bi odgovorio na one koji su se već e, mogli javiti za riječ. Zahvaljujem. Uvaženi kolege, dopustite da krenemo od jedne važne napomene. U potpunosti se slažem sa onime što je rekao gospodin Somer a to je da se ovdje radi o vrijednostima i načelima. Naša demokracija temelje se na tim vrijednostima i upravo je migracijska kriza dovela na strani nekih e, u e, sumnju ove e, načela i principe na kojima se i vrijednost na kojima se temelji Europska unija. Kada sam postao povjerenik bio sam suočen s tom situacijom i sada pred dolazećim izborima svi smo suočeni s prijetnjom rastućeg populizma. Populizma zajedno s nacionalizmom potkopava europski projekt. Tako da smo svi mi i komisija i druge institucije branitelji europskog projekta. Gospođa Duden postavila je pitanje pa bih e, htjela htio nešto reći o tome što radimo u komisiji. Od samog početka komisija je podupirala inicijativu odbora regija mobilizirajući i pomažući i podupirući lokalna tijela u području integracije kao što sam rekao i uvodnim napomenama. A u tu svrhu komisija je koordinirala urbanu agendu, odnosno partnerstvo Eh, za gradove za inkluziju eh, migranata i izbjeglica u grad Amsterdam i izravno je podupirala gradove i regije eh, sredstvima iz odgovarajućeg fonda. I također smo sudjelovali u radu s ovim odborom zato pozdravljamo svaku inicijativu koja može popločiti po daljnjoj suradnji na ovu temu. Što se tiče djelovanja za gradove i integraciju. Gospodin Dolčer je postavio ovo pitanje. Jedan konkretni primjer našeg dijaloga je partnerstvo za uključivanje migranata prema urbanoj agendi, a koje gradove, nacionalna vlada i komisiju vodi zajedno u radu na integraciji. želim vam reći da na samom početku ove situacije koja je nastala prije pet godina. Ova suradnja uopće nije postojala, a sada je stvarnost i mi smo ovdje da sve podupremo izravno, financijski, operativno i u praksi. Odbor regija je aktivan član ovog partnerstva i stoga želim zahvaliti vašem predsjedniku i svima vama na tome daljnji razvoj ovog partnerstva ide tako da ćemo u svibnju po drugi puta organizirati Urbanu akademiju za integraciju i inovativni e, program obuke e, za, e, za one koji rade u praksi na lokalnoj razini. A što se tiče financiranja integracije. Znam da ste toga vjerojatno svjesni, ali predložili smo znatno povećanje EU sredstava za migracije i granice. Dakle, tri puta više kao i za Europski socijalni fond i Europski fond za regionalni razvoj koji će sada imati e, određen specifični tematski prioritet za integraciju, a ne postotak. Znači, to je od ključne važnosti da tamo gdje postoji potreba na terenu lokalne vlasti se koordiniraju s nacionalnim tijelima koje upravljaju sredstvima kako bi osigurali da integracija bude jedna od prioriteta u nacionalnim programima. A sada bih odgovorio <laughs> gospođo Keti na grčkom, evo malo vježbam. Hvala gospođo Lukajlu. Dakle, evo dobro je poznata činjenica. A, pratim ono što se događa u regiji. Nedavno sam bio na Cipru i izvijestili su me i lokalne i nacionalne vlasti o tome. Htio bih pohvaliti grad Koziju na inicijativama to je e, veliki i dobar primjer malog glavnog grada koji e, pozdravlja imigrante, migrante i šalje snažnu poruku Europi. A nadalje, ako kad bi nacionalne vlade više slušale lokalne vlasti tijela, bolje bi upravljale. A prije svega upravljale bi temeljem e, vrijednosti i načela. Mi ćemo vas na Cipru bez e, uvjetno podupirati jer znamo da je Cipar sada pod velikim pritiskom i ne znamo što će donijeti budućnost. A Cipar je e, na samom rubu regionalne nesigurnosti tako da molim da prenesete svojim vlastima našu potporu, riječi naše potpore. Te na kraju želio bih nešto reći o nekim pitanjima koja su relevantna za integraciju. Apsolutno je neophodno uspostaviti komplementarnost s drugim fondovima. U tom smjeru tražimo moguće sinergije. Jačanje takvih sinergija sa strukturnim fondovima, migracijama i sigurnosnim prioritetima je e, jasno zacrtano u uredbama o strukturnim fondova i integracijskim mjerima o ESF-u i također uredbi o općim o odredbama CPR-u. Dakle, Komisija je predložila e, za Europski socijalni fond e, opću omotnicu od 100 e, milijardi eura za djelovanje u području socijalne integracije, integracije u tržište rada i integraciju osjetljivih skupina uključujući migrante. No, molim vas da se to vratimo u komisiju Evo, nisam htio propustiti ovu priliku da e, porazgovaram s vama. Dakle, još jednom da ponovim e, zahvalnost Europske komisije na veliku potporu koju nam je dao vaš, davao vaš odbor od samog početka i danas možemo konačno reći da nismo ondje gdje smo bili prije četiri godine, da je postignut znatan napredak i vjerujem da će u budućnosti Europa biti puno bolje pripremljena za ovakav e, fenomen, ali svejedno jednu stvar koju želim reći, ako ne smijemo zaboraviti, na, na svakoj e, na svakoj razini uprave e, prvi koji se suočavaju sa ovim fenomenom i ovim problemom su lokalne vlasti i lokalna tijela kojima ponavljam E, želimo pružiti svu potporu financijsku, operativnu i praktičnu. Evo još jedna hvala na ovoj prilici i zahvaljujem vam e, predsjedniče. Dragi kolege, sad ćemo nastaviti raspravu. Karl von Loon je sljedeći koji ima riječ. Dank u wel, de voorzitter. Ik begrijp natuurlijk de bijzonder drukke agenda van de eurocommissaris, maar ik vind het natuurlijk op die manier... Eh, znam da imamo vrlo zgusnuti dnevni red, no šteta je što smo samo pola rasprave mogli provesti pred povjerenikom. No, evo, eh, Nekoliko je stvari već jasno rečeno, a to je da ima puno izazova pred našim regijama i gradovina, posebice što se tiče socijalne kohezije. Kada e, govorimo o pozitivnom e, narativu o migraciji, ako želimo iznaći tu stranu, onda moramo reći da integracija e, novoprirošlih građana je nužnost. Negativno je ako se migranti uvijek smatraju takvima i novoprirošlicama, oni moraju postati dijelom naših društva u Europi. Mi u Flandriji imamo dobre iskustva već mnogo godina imamo integracijski projekt i e, integracija ima nekoliko ključnih stupova. Prvo, jezična znanja, no priješljice moraju što je prije moguće e, naučiti jezik e, zajednice u kojoj dolaze, što znači da mogu interaktirati sa političarima i sa civilnim društvom. kako bi imali šansu na tržištu rada, a moramo napraviti ono što se zove na engleskom civic integration, integracija u građansko društvo. Oni trebaju znati u kakav, e, koje društvo dolaze, koje su standardni toga društva, norme, kako se ponašamo, koja su prava i obveze. A e, za neku karijeru, za profesionalni život morate sagledati koje bi E, ti ljudi mogli imati perspektive za profesionalnu budućnost, e, kako bi obrazovanje imalo smisla i upravo je zato važno da se dobro procijeni što je potrebno za e, svakog pojedinačno jer jedan pristup za svakog neće funkcionirati ovdje. Naime, integracija je nešto što koristi svima a, za održavanje socijalne kohezije moramo se doista a, potruditi za integraciju građansko društvo i nadam se da se mogu, da ćemo moći razmjenjivati dobre prakse, jer nam je to potrebno više nego ikada. A sada dajem riječ gospodinu Matijasu Klerku u ime udruge Eurocitisa, on je gradonačelnik Genta. Zahvaljujem predsjedniče na pozivu E, da danas govorim o e, ovoj važnoj temi u ime 140 milijuna europskih građana koji su uključeni u našu mrežu i koja ona predstavlja. Evo nekoliko napomena. U posljednjih nekoliko godina e, prioritet na razne Europske unije bio je integracija migranata i izbjeglica u tržište rada, ali samo fokus na ekonomsku inkluziju tržište rada nije sam po sebi dovoljan Potrebna je šira socijalna inkluzija, stanovanje i pristup obrazovanju koji su jednako važni izazovi za integraciju s kojima se europski gradovi suočavaju. Nadalje, gradovi imaju inovativne uspješne pristupe za osiguravanje i omogućavanje eh, integracije Mnogi gradovi imaju ad hoc radne skupine za doček integraciju eh, od dolaska do integracije. Na primjer, grad Genc uspostavio je radnu skupinu za izbjeglice i suradnju sa eh, upravom grada, građanskim društvom i građanima kako bi omogućio integraciju izbjeglica u društvo. Treće, gradovi mogu pomoći suzbijati negativni narativ oko migranata Vizija Eurocitisa je da svi žitelji u građanima mogu razviti svoj puni potencijal i živjeti siguran i dostojan život. Te na posljedku predsjedniče građanima je potrebna bolja suradnja sa europskim nacionalnim vlastima. Puno je toga što gradovi mogu donijeti europskoj razini i mi vjerujemo u Eurocitisu da se može mnogo toga dobiti boljom suradnjom između gradova, EU institucija i nacionalnih tijela. Zahvaljujem. Najljepša hvala. Kolega Bjanko na riječ. Hvala gospodine predsjedniče i hvala vam na ovoj inicijativi. Danas odbor regija pokazuje da obraća veliku pozornost na jedno pitanje koje utječe na budućnost našeg kontinenta. Dakle, mi se bavimo velikim, bitnim pitanjima, ne izražavamo samo mišljenja. Prije nekoliko tjedana na sjeveru moje zemlje Italije jedan autobus koji je vozio u školu djecu jednog manjeg gradića je oteo vozač toga autobusa, a to ste vjerojatno vidjeli i u medijima, koji je bio doseljenik u moju zemlju. Dakle, taj prizor jedne osobe druge boje kože koja je otela autobus je doveo do stvaranja novih strahova, no onda se ispostavilo da je ono što je moglo se pretvoriti u tragediju, jer je ta osoba htjela zapaliti autobus, jest da e, je e, cijeli autobus spasio jedan dječak koji je talijanski državljanin, ali je dijete egipatskih doseljenika i onda je počela cijela kampanja kako bi se pomoglo tom djetetu koji želi postati karabinjer i koje je pokazalo ogromnu hrabrost, govori izvrsno talijanski i želi biti integrirani građanin u našoj zemlji. Dakle, ne možemo se dijeliti po pitanju imigracija, da, možemo se dijeliti po pitanju politika prema imigrantima. Ja želim navesti primjer mojega grada Katanije gdje smo izvojili sredstva kako bismo pretvorili jedan napušteni teren u vrt za ljekovito bilje uz pomoć europskih sredstava na tome je e, radilo dvadesetak talijanskih mladih e, i dvadesetak e, djece imigranata i to su pretvorili u sjajan vrt uz odobravanje stanovništva koje je posjedočilo tom radu, doista dalo izvrsne ocjene tome. Dakle, imamo dobrih politika koje treba isticati i valorizirati. Hvala. Hvala lijepo. Hans Jansen ima riječ. Eh, uvaženi predsjedniče uvaženi kolege evo samo kratko evo praktično gledano sam se htio priključiti gospodinu Launo, naime eh, ti uzori također se moraju i kod kuće dalje širiti. Mislim upravo na svoju regiju Provence Brabant. Eh, mi imamo osam regija koje zajednički surađuju i pokušavamo sve ljude koji dođu u naš e, Azilski centar za azil. Pitamo ih zašto dolazite u Nizozemsku, imate li kakve profesionalne kompetencije i koje mogućnosti postoje u našoj regiji što se tiče smještaja i rada. To istražimo kako bismo to mogli doista regionalno, individualno prilagoditi. Naime, naime, za to je potrebno puno vremena i pozornosti i truda, ali tako se ide korak dalje. I na kraju doista je divno kada mi ljudi dođu u ured i na kraju krajeva zatraže i mogu zatražiti nizozemsko državljanstvo i kažu da su zahvalni, e, da su zahvalni za e, taj, e, da su nakon tako teških prošlih vremena uspjeli se doći u društvo i postati dio društva. Znači važno je pronaći platformu za sve ove dobre uzore kako bismo ih mogli međusobno podijeliti. Naime, važno je da se ne koncentriramo samo na sve negativno kao što se često čuje nekada u javnosti. Hvala, riječ kolega De Costa. Hvala, već o, sedam godina član sam odbora regija, a ova se tema e, stalno mijenja u ovih proteklih sedam godina. Većina kolega koji predstavljaju lokalne i regionalne vlasti žive stalno s tim i gotovo da i nema lokalne ili regionalne zajednice koja se ne postavlja neka pitanja. Mi smo zaista na prvoj crti bojišnici. Nova metoda koju moramo sada izmisliti na europskoj razini. Naime, radi se o tematici gdje se stvari stalno mijenjaju Migracije se mijenjaju s geografskog stajališta, sa stajališta instituteta, pa i odredišta. Dokaz tome je moja eh, općina Santomer na sjeveru Francuske. Mi smo na 100 km od Kalea. U posljednjih nekoliko godina situacija se tu stubokom promijenila. Ovdje smo kako bismo dali mogućnost integracije migrantima kako bi naše općine mogle osigurati koheziju među e, stanovnicima koji žive na istom teritoriju. Dopustite mi sad da vam kažem par riječi o iskustvima iz moje općine gdje okupljamo mlade oko sporta. Mladi Afganistanci i Pakistanci zajedno s e, stanovnicima iz naše regije su e, zaželjeli organizirati klub kojim se igra kriket i sada su napravili e, napravili su utakmice između Santomera 1 i Santomera 2 i jako su dobri e, u tom prvenstvu. A jučer je ta, taj klub u kojem su uglavnom samo mladi migranti odlučila organizirati ljetnu školu kriketa kako bi mnogi mogli e, to podijeliti s njima. Dakle, to su migranti koji postaju faktor kohezije i to je sasvim sigurno dobra praksa koju sam želio s vama podijeliti. Hvala lijepa. A sada riječ ima kolegica Subira. Integracija je izazov koji zahtjeva rješenja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini kao i odgovore, te tu postoji jasna europska dimenzija koja zahtjeva djelovanje. No, ove, ove odluke se ili ne donose ili se odgađaju ili su nedovoljno fleksibilne za dobru provedbu. Taj deficit pokazuje kako nekada vladama zemalja članica može biti teško postići sporazum po ovakvim pitanjima. Pa da, e, kažem još nešto što doista vjerujem u svjetlo ove situacije. Naime, regionalne vlade su strateški partneri europskih institucija i državnih institucija ako žele učinkovito odgovarati na izazove koje predstavlja migracija. Dopustite da podijem dva primjera s vama. Imamo ovaj prijedlog koji e, e, promičemo zajedno sa drugim regionalnim vladama koja se temelji na ideji zajedničke odgovornosti, naime mehanizma podjele tereta asimilacije migracijskih tokova. Postoje tu parametra, tri parametra koji se mogu identificirati. E, E, napori e, nezaposlenosti populacija, što znači da e, regionalne vlade mogu proslijediti prijedloge nacionalnim vladama i Europskoj uniji i reći što neka regija može preuzeti na sebe. S druge strane, treba nam i potpora Europske unije. Baska vlada ima takav program za suradnju sa središnjom vladom i UNHCR-om, koji uključuje i udruge i lokalne građane, tako da e, ljudi zapravo pružaju i ekonomsku, i socijalnu i drugu pomoć e, za pet recimo jordanskih obitelji. E, pa evo, samo sam samo smo htjeli ukazati na ove primjere e, koji su važni u inicijativi gradova i regije i želimo reći vladama da smo mi dio rješenja pa moramo biti, biti sudjelovati u odlučivanju. S obzirom na broj osoba koji se javio za riječ, a isto tako i činjenicu da moramo poštovati e, raspored rada, jer moramo prestati s radom u 18.30 jednostavno od sada nadalje svatko će moći govoriti na po jednu minutu. Vido Wolf je sljedeći. Predsjedniče, uvaženi kolege i kolegice, zahvaljujem na ovoj raspravi. Mislim da je E, upravo visoka vrijednost regije i e, općina u pitanjima integracije nešto što ovdje najbolje izlazi na vidjelo jer je pretpostavka za uspješnu integraciju zajednička vrijednost i zajedničke vrijednosti, a to su vrijednosti koje drže na okupu naše društvo i utvrđuju pravila za našu suradnju i suživot i od onih koji dolaze k nama očekujemo da se drže tih propisa i pravila, zato im ih treba i prenijeti, zato u baden Luksemburgu, imamo um, obuku u pravnoj državi za imigrante koje provode 300 e, pravnika i odvjetnika koji zapravo daju jedno lice pravnoj državi i prenose vrijednosti e, koje očekujemo od njih da poštuju i to pokazuju kolike E, kolike e, vrijednost u to polažemo za uspješnu integraciju i drago mi je što o takvim uspješnim projektima danas možemo ovdje razgovarati. Hvala lijepa, a sada riječ ima gospođa Johana Mihalajtnao. Hvala uvažene kolege i kolegice. E, vjerujem da E, govorim za sve nas kad kažem da integracija mora krenuti od naših najmlađih e, od e, vrtičke dobi i zato smo prije nekoliko godina pokrenuli projekt u kojemu e, uključujemo osoblje, interkulturalno osoblje koje govori 23 različita jezika koji stvaraju mostove između djece i djece i roditelja i mislim da je to jedan doista e, živi projekt integracije s kojim 20% e, naše djece u vrtićima su povezani sa migracijama, zato je to jedan pozitivni e, projekt integracije od najmlađeg dobe sa takvim suradnicima koji su interkulturalni, pa vas e, pozivam e, u, e, u Austriju na dođete pogledati. Gospodin Petar Kurc, izvolite. Predsjedniče, uvaženi kolege, prije svega puno hvala na ovoj inicijativi. Evo sa svoje strane ne bih sada htio više iznositi daljnje primjere, iako je moj grad Meinheim ima 40% eh, građana migracijskog podrijetla, no htio sam eh, ipak radije reći nešto o tri aspekta sa gledišta općina. Naime, moramo jasno reći da integracijska i migracijska politika nisu međusobno razdvojivi. Nacionalne države koje se brinu u okviru eh, imigracijske politike da migranti imaju tako loši status da se ne mogu uopće integrirati niti E, u zajednicu, niti u obrazovanje, niti u tržište rada, time škode našim e, e, gradovima. A drugi aspekt je znači kada govorimo o gradovima i općinama dolaska naime trebamo je jednu politiku za te gradove i ali ne samo za migrante nego za one koji žive u tim općinama. Ana Mađar ima riječ sada. Hvala lijepa. Moram reći da mi je drago da je povjerenik ponovno prihvatio da dođe e, na ovu raspravu. Međutim, nije mogao ostati do kraja rasprave. U Europi migracijska kriza postoji već godinama na svim našim granicama, čak i ako mnogi političari odbijaju govoriti o tome. Kroz tu krizu svakodnevno prolazimo, mi je živimo. Postoje izbjeglice, ali tu ima i miliju nezakonitih migranata, a oni dolaze eh, zahvaljujući odnosno radi e, krijumčara ljudima i oni su također povezani s terorizmom. Nezakonita migracija nije ljudska prava, međutim komisiju je podržala. Pogledajte primjerice e, kartice, bankovne kartice koje se daju migrantima i one mogu, njih dobivaju i teroristi, mogu ih koristiti. Što je povjerenik napravio i što je komisija napravila da se te migrante vrati kućama i kako bi on, što su napravili da pomognu, jer to je potrebno Africi i e, drugdje, umjesto da oni dolaze ovamo. Hvala, vam sada Beguna Martinez. E, hvala lijepa. Mislim da je ovdje zastupljen veliki broj ideologija. Međutim, svi se slažu oko činjenice da je migracija izazov. E, bez obzira iz kojeg dijela Europe dolazimo, to je izazov za cijelu Europu. Moramo ojačati programe za migracije i moramo na neki način regulirati interkulturalne aspekte. Govorimo o kulturnom bogatstvu. Povjerenik je E, govorio o tome. čuli smo i e, populizam koji nastaje, čujemo govor mržnje. Dakle, više je nego li ikada nužno nešto učiniti. Trebamo dakle pomagati više nego li ikad lokalne i regionalne projekte koje podržavaju intervencije na razini zajednica, dakle dijalog, sudjelovanje građana i migranata u tome. Hvala. Hvala lijepa. E, riječ ima gospodin Alfonso Pregezuelo. Hvala puno. Govorimo o integracijama i e, to je jednostavno jedno od temelja strategije rasta u Europi. Dakle, postoje integracije koje omogućuju e, razvoj čak i za održivi razvoj do 2030. godine. Radi se o razvoju gdje nikoga ne treba ostaviti po strani. Ja sam s juga Španjolske iz Mursije gdje često dolaze mnogi migranti od kojih je dobar dio e, su neregularni migranti. Ono što nas brine i što mislimo da treba biti ne samo politika imigracija, već politika za sutradan. Dakle, nije važno samo ih prihvatiti, već im e, trebamo nešto i pružiti i integrirati ih. Komisija je izradila prošle godine protokol kojem se trebalo uložiti za, za novac za zapošljavanje migranata. Točno je da je integracija kroz rad zaista ključna za ove politike. Hvala lijepa. A, e. govorit ću e, katalanski. Dakle, želim prije svega zahvaliti na ovoj raspravi. To je vrlo bitan element I htio sam vas jednostavno podsjetiti da što se ovog pitanja tiče da smo mi na prvoj crti bojišnice. Možemo mm, pokušati integrirati migrante i jednostavno tu se pridružujem onima koji su to rekli malo prije i povjerenik je rekao da treba povećati sredstva. I stoga e, regije trebaju to dobro iskoristiti. Postoji jedan recentni fenomen, a to je dolazak nepraćenih maloljetnika kojih ima sve više i više. Ti su maloljetnici vrlo značajna skupina, radi se o tisućama osoba. Moramo naravno poštivati europske vrijednosti, boriti se ksenofobije i e, rasizma i izbjeći mržnju prema siromašnima. Čuo sam grozne stvari, jedna kolegica koja se tako intervenirala. Hvala lijepa. E, puno hvala. Isključivanje ljudi je vrlo plodno tlo da se ljude odbaci. Možemo se boriti protiv toga samo zahvaljujući uključivoj politici rasta. E, mi e, u, e, radimo vrlo kvalitetno na tome posljednjih godina. U Sintri imamo 40 tisuća migranata i 10% stanovnika Sintre su migranti. Radimo jako puno zato na migracijama. A migracija, odnosno integracija znači suživot. Trebamo poštovati migrante. Oni predstavljaju bogatstvo kao radna snaga, kao demografija, kao netko ko sudjeluje u interkulturnom dijalogu. Integracija za nas znači model Europe koju želimo. To je demokracija i sloboda. Hvala. Hvala. E, Paulina Hajanen ima riječ. Hvala. U regiji iz koje ja dolazim, a to je jugozapadna Finska, organizirali smo tečajeve za majke iz imigrantskih obitelji. Naime, one se zaista često nose sa velikim poteškoćama. E, dolaze s djecom na te tečajeve, uče finski jezik, uče o društvu u Finskoj o našim pravilima i upoznavaju se, upoznaju se s time e, kako možete dobiti pomoć za skrbiti o djeci i e, tako dalje. To je jednostavno nešto što je kod nas dobilo e, veliku e, popularnost. Naime, na taj način te domaćice dolaze u društvo i integriraju se. Hvala lijepa. A sada riječ ima kolega Per Grandfalt. Hvala lijepa. Nastavit ću s onim što je upravo rekao kolega. Radi se o um, uključivom gospodarskom rastu. Ja sam na čelu općine gdje 30% stanovnika su stranci. I svaki 18. građanin Švedske je inače stranac. U mojoj općini neki stranci E, ima stranaca u postocima 8,5%. Morat ćemo naći načina e, da damo dobre primjere na lokalnoj i regionalnoj razini. Naime, ima puno dobrih primjera i zato je jako dobro da o tome možemo govoriti. Jer gospodarski rast je sam po sebi dobar za integraciju. Ako je nezaposlenost niska, onda se bolje mogu integrirati stranci i ta integracija je bolja kad je bolji gospodarski rast. Hvala lijepa, sada Nela Toma. Hvala predsjedniče, hvala kolege. Ja sam Donato Toma, ja sam guverner regije Molize i vrlo kratko bih vam htio ispričati pozitivno iskustvo regije Molize. 3000 migranata na, na otprilike 300.000 tisuća stanovnika. To je otprilike ispravna brojka. Naime, to znači da je kako bi se ljude na dostojanstven način moglo prihvatiti. Insistiram na dostojanstvenosti. Ona je jako važna. Dakle, ono što omogućuje dostojanstven prihvat je razmjer između imigranata i stanovnika i kako su oni raspoređeni na teritoriju. Što se integracije tiče, Talijanska škola zaista puno radi na tom. Ima mnoge projekte kojim se uključuju novo pridošli e, stanovnici. I župe također kod nas puno na tome rade. Naime, prisutni se kako prilikom prihvata, tako i prilikom integriranja migranata. Hvala. Hvala lijepa. Ovim e, ćemo završiti a e, zadnji će govoriti gospodin Guido Mijala. Hvala lijepa. Nedostatak integracije ljude stavlja na margine društva i stvara siromaštva. Od e, siromaštva se rađa rasizam. Dakle, moramo intervenirati, to je imperativ što znači da lokalne vlasti moraju imati neku ulogu. Hvala i povjereniku koji je govorio o sredstvima, međutim sredstva nisu dovoljna. Zašto? Jer je ovo ne e, e, imigracija neviđenih razmjera gdje ima legitimnih i nelegitimnih migranata, a nelegitimni su samo oni koji ne ulaze s papirima, s ispravama u naše kuće, a nećemo ih moći zaustaviti kod kuće osim ako Europa i komisija ne odluče nešto drugo napraviti i da zaista daju jako puno sredstava da im pomogne kod njihovih, u njihovim domovima, u njihovim zemljama. Samo s jako puno sredstava to se može napraviti. U protivnom to je samo propagandna poruka. I pojavit će se jako velik broj ljudi, milijoni ljudi na našim teritorijima. Hvala lijepa svima koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Prije nego što završimo s raspravom, Drago mi je što ponovno mogu dati riječ gospođi Mančineli kako bi zaključila ovu raspravu. Hvala gospodine predsjedniče. Iz svih izlaganja čini mi se da možemo zaključiti da postoji niz dobrih praksi koje se provode moj grad, grad Ancona, već nekoliko godina, svake godine organizira jedan festival i to u jednom od najraznolikijih eh, krajeva našega grada gdje stranci predstavljaju 30 do 40% stanovništva i to je festival za koji se nadamo da će iz godine u godinu prerasti još više u razmjenu dobrih praksi, dakle neku vrstu radionice ili sajma kako bi se razmijenile konkretne dobre prakse, ne one sa konferencija ili skupova, nego one dobre prakse koje utječu na svakodnevni život ljudi. Dakle, ovom prilikom želim pozvati sve vas da prisustvuju ovoj inicijativi i da se povežu s nama kako bismo i izvan ove institucije razmjenjivali dobre prakse. I na kraju još jedno zaključno razmatranje iz eh, izlaganja, eh, iz eh, iskustava svi u nas možemo također izvući jednu pouku. Brojke su važne. Brojke, broj ljudi koji pristiže i količina raspoloživih resursa dobre prakse, najbolje prakse na svijetu mogu dati rezultate samo u prisutnosti određenih brojki, ali ne moraju dati e, rezultate ako broj korisnika i e, količina resursa se ne poklapaju. Ako u grad sa stotinu tisuća stanovnika u manjem vremenu dođu 1500 osoba kojima treba sve od smještaja do učenja jezika do radnog mjesta, nećemo ih moći integrirati sa malo novčanih sredstava i u kratkom vremenu. Ako ih dođe 3000 neće se integrirati nitko. Dakle, dobra praksa i načela jesu bitna, ali ako ne vodimo računa o brojkama, onda će i dobre prakse i načela pasti u vodu i ostati samo mrtvim slovom na papiru. Želim vam svima uspješan rad i nadam se da ćemo se i nekom sljedećom prilikom naći i razmijeniti dobre prakse. Hvala lijepa gospođo Hvala također i na konkretnom primjeru koji dajete u vašem gradu. Nadam se da će to nadahnuti sve kolege e, da rade na našoj inicijativi za uključivanje migranata i nadam se da ćemo povećati broj gradova koji će se priključiti ovoj inicijativi. A za početak imamo ih 83 što je već vrlo dobar početak. Hvala lijepa i sretno. Puno vam hvala predsjedniče. Chers collègues, e, Dragi kolege, prelazimo sada na petu točku dnevnog reda, to je izvješće o europskom semestru i o tome kako uložiti dugoročno e, dakle e, E, evropska sredstva. E, pozivam dakle našeg izvjestelja Jukmana i njegovog stručnjaka da nam se pridruži e, za tribinama. Gospođa Mihajlova, koja je predsjednica odbora za regionalni razvoj, će također sudjelovati u našem radu, što mi je vrlo drago. Sans tarder, je donne la parole à notre rapporteur. Dakle, odmah dajem riječ našem izvjestitelju. Thank uh, uh, Hvala gospodine predsjedniče. Nastavit ću na nizozemskom. Ook hartelijk welkom uh, mevrouw uh, Mihalova hier rechts van mij. Um, Pozdravljam i predsjednicu odbora za regionalni razvoj gospođu Mihajlovu koja sjedi s meni iz desne strane. Poštovani kolege, Nastojat ćemo se ne baviti pretjerano tehničkim pitanjima, na ipak riječ je o dosta tehničkom predmetu, tako da se nadam da ćete moći pratiti našu raspravu. Riječ je o jednom mišljenju kojime se odgovara na zahtjev rumunjskog predsjedništva. Jesu li uvjeti kohezijske politike dovoljno fleksibilni za regije i kako bolje uključiti regionalnu razinu u europski semestar. Zapravo se bavimo trima pitanjima koja su nadležnosti obdora regija, subsidijarnost, višerazinsko upravljanje i partnerstvo. U kohezijskoj politici ta su tri načela i potvrđena putem kodeksa ponašanja u vezi s partnerstvom, no u europskom semestru nedostaju jamstva kako bi se ta načela doista i provela u dijelo. Prije tri godine ja sam e, bio izradio mišljenje o kodeksu ponašanja u odnosu na sudjelovanje regija i općina u europskom semestru. Tada se činilo da komisija baš nije bila time oduševljena, no, Europski parlament je zauzeo drugčije stajalište. Komisija je sada predložila bolje usklađivanje kohezijske politike i europskog semestra, što može predstavljati i mogućnost za e, regije i općine, čije je uključenje još važnije. Dakle, ovaj moj rad koji se bavio kodeksom ponašanja je sada sve aktualniji i da pače, tim više što se povezuju sada europski semestar i e, načela partnerstva, no e, naročito zato što vijeće želi bolje e, ugraditi politiku partnerstva u kohezijsku politiku. Vijeće zapravo želi upućivanje na partnerstvo u kodeksu ponašanja, ali mi želimo da se načelo partnerstva doista u potpunosti provede u svim europskim politikama i nasreću u tome nas podržava Europski parlament. Nadalje, komisija u svom izvješću iz 2019. E, godine u okviru Europskog semestra je iznijela konkretne preporuke za ulaganje iz kohezijskih fondova za sljedeće programsko razdoblje, dakle to je takozvani dodatak B. Nema u svim zemljama prihvatljivih regija i zbog toga u europskom semestru mora postojati jamstvo za uključivanje regija i kada je riječ o preporukama po zemljama europskog semestra. Evo, time odgovaram na jedno od dva pitanja predsjedništva. Kada je riječ e, o odgovoru na drugo pitanje koje je postavilo predsjedništvo, odnosno o sudjelovanju ovih razina upravljanja u novim kohezijskim programima, pa to je bitno zato jer te razine upravljanja mogu pratiti stanje na terenu kada je riječ o provedbi ovog programa. Kada je riječ o amandmanima koji su uloženi, želim zahvaliti skupini socijalista na sudjelovanju u radu na predmetu i na prijedlozima s kojima se uglavnom slažem sa izuzećem amandmana broj 1 koji mogu samo djelomično podržati. Naime, u amandmanu stoji da se samo prvim scenarijem jamči sudjelovanje općina i regija, što može možda ostaviti simpatičan dojam, ali s druge strane to ne vrijedi za izvjestitelje za druga dva mišljenja. Dakle, ako sada ovdje preduhitrimo tu odluku, to će zapravo zapriječiti rad kolega na izradi ostala dva mišljenja. Drago mi je što smo složni jer to čini našu poruku i ovo mišljenje jačim. Evo prelazim sada na zahvale. U prvom redu moram zahvaliti mojoj eh, susjedi s kojom smo imali uspješnu suradnju. Dakle, hvala predsjednici Mihajlovoj. koja je izradila mišljenje koje uživa moju punu potporu i nadam se da će ta potpora biti uzajamna. Zahvaljujem također povjerenstvu Koter i izvjestiteljima povjerenstva koji su surađivali sa mnom i tajništvu našeg odbora Ekon, Andreja, Andreju Fortiju, kojeg ne vidim, evo, izvrsno si obavio posao i tajništvu moje skupine, Jakopo, hvala ti. Čini mi se da sam na Oscarima jer zahvaljujem svima, ali te su zahvale opravdane jer naši suradnici su nam mnogo pomogli kao što su nam pomogle i brojne lokalne organizacije. I zahvaljujem eh, svom eh, stručnjaku, gospodinu Vandenborgu, koji je sada pocrvenio, ali on je to svakako zaslužio. Hvala mu na potpori i na jučerašnjem pozivu na večeru i čašćenju. No, šalim se, dakle doista mi je drago što je bio uz mene jer mi je bio od velike pomoći. Hvala. Pa lijepo je da im e, zahvaljuješ svima, ali si za minutu i 40 prekoračio dozvijem ti vrijeme. U svakom slučaju ipak hvala, sada mi je jako drago što mogu dati riječ predsjednici odbora za regionalni razvoj Europskog parlamenta Iskri Mihajlovoj. Istovremeno zahvaljujem joj i na jako dobroj suradnji za vrijeme cijelog ovog saziva. Zavisno smo intenzivno surađivali s odborom Regi i mislim da se rezultati toga vide na terenu. Hvala i drago mi što vam sada mogu dati riječ. Thank you, Mr. President, uh, honorable members. Hvala. Uvaženi članovi odbora regija, hvala vam eh, na pozivu da sudjelujem u današnjoj raspravi i podijelim s vama mišljenje odbora regiji o raspravi koja je u tijeku o godišnjem pregledu bogatstva i o europskom semestru. Europski parlament je prošloga mjeseca usvojio rezoluciju o godišnjem pregledu eh, rasta 2019. godine koja potvrđuje važnost daljnjih kvalitetnih ulaganja, reformi i podržavanja rasta, uključivosti i institucionalne kvalitete kao i makrofinancijske stabilnosti i zdravih javnih financija. U rezoluciji se od Europske unije i zemalja članica traži poduzimanje odlučujućih eh, mjera ka e, ostvarenju uključivog i održivog rasta i naglašava se da zemlje članice moraju povećati svoju produktivnost učinkovitim ulaganjima poput ulaganja u rast, održivu infrastrukturu i projekte u tom području što je u skladu sa e, ciljevima održivog razvoja UN-a, a čime se e, potiče gospodarski rast. Povećanje produktivnosti zahtjeva ulaganja u vještine, zahtjeva inovacije, digitalizaciju, istraživanje i razvoj, održivu mobilnost i infrastrukturu u skladu sa ciljevima strategije Europa 2020. godine koja se može ostvariti zahvaljujući fondovima kohezijske politike i to u skladu i sinergiji sa drugim europskim programima i instrumentima. Veći e, rast produktivnosti i uključivost e, trebaju biti važni ciljevi reformi koje se provode u zemljama članicama i njihovim regijama. Odbor za regionalni razvoj svojim mišljenjem e, za koje sam imala čast biti izvjestiteljica, ističe da treba staviti jači naglasak na ulaganja u okviru kohezijske politike i na usklađenost sa drugim programima Europske unije kao i na javno-privatna ulaganja. Komisija i zemlje članice moraju ojačati suradnju i poduzeti i dalje mjere kao privlačenju javnog i privatnog ulaganja, osnivanju javno-privatnih partnerstava sa ciljem e, iskorištavanja dodatne vrijednosti kohezijskih fondova i njihove usklađenosti sa drugim politikama Europske unije. U tom smislu naši članovi pozdravljaju prijedlog VFO-a za razdoblje nakon 2020. godine i ojačanu vezu između kohezijske politike u europskom semestru i e, sa ciljem postizanja pametnog održivog e, rasta. Također se pozdravlja naglasak koji je europski semestar stavio na ulaganja putem novog e, dodatka o ulaganjima u izvješćima po zemljama što ističe potrebe za ulaganjima koje su povezane sa fondovima iz kohezijskog programa. Daljnja fleksibilnost i veća fleksibilnost fondova Europske unije je potrebna kako bi projekti iz fondova bili jednostavniji i učinkovitiji. Na kraju želim istaknuti važnost e, provedbe održivih strukturnih reformi na svim razinama vlasti, što uključuje također i regionalne i lokalne vlasti, a s ciljem poboljšanja ulaganja i ulagačkih eh, preduvjeta za rast i uključivost. Tijekom eh, pregovora između Vijeća i Europskog parlamenta o uredbi o zajedničkim odredbama očekujem da će se ojačati načelo o partnersu kao što je naglasio izvjestitelj i također više razinsko upravljanje koji su potrebni za poboljšanje svih procesa od europskog semestra sve do politika ulaganja i postizanja prave dodane vrijednosti na europskoj razini. Više razinsko upravljanje osigurava aktivno sudjelovanje lokalnih i regionalnih vlasti u provedbi preporuka po zemljama i u procesu ulaganja te u strukturnim reformama i na kraju želim potvrditi to da je u posljednjem sazivu Europskog parlamenta naša suradnja sa odborom regija bila izuzetno plodonosna i da se odvijala u izvanrednom ozračju. Danas smo također imali vrlo poticajan sastanak sa članovima povjerenstva Koter i nadamo se da će ova suradnja se nastaviti i nakon europskih izbora. Još jednom hvala na sjajnoj suradnji i hvala vam na ovoj prilici da s vama podijelimo sve mišljenje. Merci beaucoup, madame la présidente. Et maintenant, j'ouvre le débat. Zahvaljujem predsjednici odbora Regi, a sada otvaram raspravu. I za sada se kolega Flego javio za riječ i odmah ću mu dati riječ. A ako netko želi kasnije uzeti riječ, neka se prijavi. Izvolite, gospodine Flego. Predsjedniče, dame i gospodo, poštovana gospođo iskra izvjestitelju na samom početku želim zahvaliti na mogućnosti na raspravi i pohvaliti snažno snažno pohvaliti ovo mišljenje. mislim da trebamo poslati jednu jaku poruku danas i europskoj komisiji ali i državama članicama europske unije kao i svim članovima parlamenta danas ali i sutra. zašto to govorim? pa zato jer sam ovdje kao župan istre najrazvijenije hrvatske regije i mislim da možemo itekako reći kako istra odskače po mnogim pokazateljima kako je bolja od ostatka hrvatske. možemo tu sada pričati o bdp u po stanovniku možemo pričati o većoj odnosno pozitivnoj demografskoj slici i o puno projekata koje mi imamo spremne za aplicirati na kohezijsku politiku. ono što mislim da je vano za rei da zbog takvih razlika koje mi vidimo svaki dan u svakodnevnom životu, zbog snage i strukture našeg gospodarstva mi ne možemo glavne investicijske mehanizme europskih fondova vezati za preporuke koje iz bruxellesa dolaze u naš glavni grad zagreb a odnose se naravno na cijelu republiku hrvatsku. zbog toga apsolutno se zalažemo za decentralizirani model europskih fondova a istra kao i sve ostale druge regije u europi ne smiju biti ograničene nacionalnim strategijama koje bi mogle biti ne samo irelevantne nego i u suprotnosti s našim regionalnim potrebama. ako bi se u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru kohezijska politika vezala uz europski semestar mi ćemo gubiti razvojne mogućnosti i svoj razvojni potencijal. to ne smijemo dozvoliti nego upravo obrnuto trebamo jačati regije zbog toga podržavam ovo mišljenje a podržavam i poziv kolege roba jonkmana da se lokalne i regionalne vlasti više uključuju u sam proces izrade novih strateških okvira i pripremu nacionalnih programa reformi prije svega zbog bržeg razvoja zemalja članica ali i zbog naše kolektivne odgovornosti osjećaja kolektivne odgovornosti na svim razinama vlasti za prijeko nam potrebne reforme u svim državama članicama europske unije. hvala. ima riječ. Hvala, ja uzimam riječ e, u vezi sa jednim e, pitanjem koje postaje sve značajnije u mojoj regiji Siciliji, a znamo da je ona dijelom južnih regija Italije. Dakle, u tom dijelu, najsiromašnijem dijelu Italije, kao što pokazuje Zimec eh, koji je važan institut za istraživanje talijanskog juga i kao što pokazuju također eh, i financijska sredstva za jug eh, Italije. Dakle, ispostavilo se da se sve manje ulaže u jug Italije, a istovremeno bilježimo porast ulaganja na europskoj razini. Dakle, s obzirom na to mislim da trebamo staviti naglasak na dodavanje europskih sredstava. Dakle, neke zemlje i neke regije poput talijanskog juga primjenjuju jedan zamjenski kriterij. Dakle, Europska komisija mora provoditi provjere inspekcije kako se e, europska sredstva ne bi zamjenjivala nacionalnim sredstvima. Prema podacima samo je talijanske države, prema raspodjeli sredstava na cijelom teritoriju, Rashodi su bili 29,5% na jugu sa smanjenjem od 28,4% u posljednje tri godine, a na sjeveru Italije ulaganja rastu u srazmjeru sa povećanjem stanovništva. Dakle, talijanski zakonodavac je morao zakonom utvrditi jedan minimalan prag ispod kojeg ulaganje ne smije ići e, na jugu u srazmjeru sa stanovništvom jer postoji asimetrija između broja stanovnika i ulaganje države. Dakle, komisija i predsjedništvo u sljedećih nekoliko mjeseci moraju e, provesti u dijelo taj kriterij dodatnih sredstava za e, juže regije što je predviđeno ne samo uredbama nego se to mora i ostvariti. Merci beaucoup. Hvala lijepa. Mislim da se nitko više ne javlja za riječ prilikom ove opće rasprave, pa ćemo sada preći na amandmane. Amandman prvi izvjestitelja kojim se izmjenjuje prvi izvorni amandman koji je za. Oprostite, najprije ću dati riječ Alberu. Hvala predsjedniče. Izvjestitelj ispravno kaže da naše povjerenstvo Ekon će dati kasnije mišljenje o ovom dokumentu za razmišljanje, reflection paper, ali nacrt tog mišljenja ne uključuje, međutim, amandman koji je skupina PS htjela uključiti u točki 7 mišljenja izvjestitelja o kojemu danas glasamo. Dakle, za ustvajanje tog dijela amandmana skupine PS koje je izvjestitelj odbio bi bilo korisno i Eh, ukazalo bi put eh, povjerenstvu Ekon eh, u daljem radu na ovome. Nadalje, ako se pogleda što je to točno u svom amandmanu izvjestitelj odbio, vidjet ćete da se ovdje govori o dugoročnom ekonomskom modelu. Naslov ovog mišljenja je usklađivanje strukturnih reformi s dugoročnim investicijama i ulaganjima. Naime, mi ovdje zapravo iznosimo mišljenje koje više manje sadržano je u samom naslovu mišljenja o kojemu sada glasamo. Te konačni komentar još bi bio i da je sami parlament 26. ožujka, ne govorimo o odboru, nego govorimo e, govorimo o parlamentu cijelom koji je usvajio, osvojio u vlastitom e, izvješću cijeli niz e, E, stvari koje smo mi htjeli iznijeti u ovom amandmanu danas. Iz ta tri razloga zato od, e, predlažem da se odbije amandman, e, odnosno dodatak izvjestitelja i da se usvoji amandman kako ga je iznio skupina PS. Hvala sada kolega Rene Deher ima riječ. Hvala predsjedniče. Za razlika od onoga što je rekao kolega Bora, e, u nizozemskom e, izaslanstvu mi mislimo da je važno osigurati da e, u ovom dolazećem izvješću to bude uključeno, a što će nam odbor regija dati mogućnost da radimo na scenarijima. Pa bi možda trebalo E, po mišljenju evo, nizozemskog izaslanstva glasati za amandman izvjestitelja. Hvala gospodine Jonkman, želite li reagirati? Izvolite. Hvala. Da razumijem ono što govori gospodin Boreno, Mislimo da je sada, mislim da je možda sada prerano donijeti odluku konačno o tome. Nije da se ja apsolutno ne slažem s onim što on govori, nego mislim da ne bi bilo mudro, a ne bi možda bilo niti hm, recimo elegantno da amandman jedan imamo već sada. Tako da mislim da se mi zapravo eh, nije da se ne slažemo o sadržaju, više se ne slažemo o tajmingu ovog amandmana. Hvala lijepa. Dakle, nitko se drugi ne javlja za riječ. Prema tome prelazimo na glasanje. Amandman izvjestitelja. Tko je za? Tko je protiv? Moramo provjeriti elektronskim putem. Zaključujem i amandman je usvojen. Amandman drugi. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman treći. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman četvrti. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Prije nego što glasamo o tekstu u cijelosti, ispravljam grešku koju sam napravio. Nisam dao gospođi predsjednici mogućnost da reagira na ono što je čula tijekom rasprave, pa joj sada dajem riječ. I ispričavam se što je to nisam učinio ranije. Hvala vam dakle na ovoj prilici da reagiram. Zapravo u potpunosti podupirem ova mišljenja e, koja su iznesena i ovo mišljenje posebice. Naime, mislim da e, zahtjev rumunjskog predsjedništva da se e, da dobije mišljenje odbora regija je jedna važna odluka, jedna važna stvar jer sada možemo čuti glas odbora regija a vijeće će time se pripremiti i na buduće pregovore s parlamentom. O cijelom ovom dosjeu koji se odnosi na budućnost ulaganja u Europi, a time će imati ovdje i mišljenje odbora regija. U potpunosti dijelim mišljenje izvjestitelja za vaše mišljenje i mislim da je ovo pravi trenutak i pravo vrijeme da se to mišljenje odbora regija i dobije i da se čuje. Mislim da svi trebamo biti otvoreni i fleksibilni i prihvatiti promjene koje vidimo oko nas svaki dan te biti spremni za novi model ulaganja u okviru Europske unije. No također E, imati na umu i sva najbolja iskustva koja smo sakupili, a odbor regija upravo je taj glas koji može e, govoriti o toj stvarnosti. Mi imamo dobra iskustva, odlična iskustva, odlične prakse i sve to možemo uključiti i uložiti u ovaj proces reformi e, za koje se svi zalažemo. Dakle, čestitke na odrađenom poslu i nadam se da će plenarna sjednica konačnim glasanjem podupriti i vaše mišljenje. Hvala predsjedniče. Hvala najljepša, a sada dakle glasamo o mišljenju u cjelini. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mišljenje se jednoglasno usvaja. Čestitam izvjestitelju i hvala. Chers collègues, nous continuons travaux avec un... E, kolege, nastavljamo sada sa raspravom o budućem proračunu Europske unije koji odgovara našim ambicijama. Naravno, to je jako subjektivno. Što to znači da to odgovara i što su to ambicije? Međutim, sada imamo sad i pol gdje možemo raspravljati na tu temu. Jako mi je drago što danas mogu pozdraviti na ovoj raspravi gospodina Žana Artuija, predsjednika odbora za proračun Europskog parlamenta. Gospodine predsjedniče, zahvaljujem vam što ste došli da dođete danas raspravljati s nama o budućim okvirima višegodišnjeg financijskog okvira. Sljedeći VFO treba biti na razini ambicija i kohezija Europske unije za budućnost Evropske unije i europljena. Građani si moraju moći reći da će zahvaljujući Europskoj uniji moja djeca živjeti isto tako dobro kao i ja, čak i bolje. Ovaj VFO je već e, manji od prethodnog, a sada zbog Brexitra moglo bi doći do još većeg smanjenja. Treba nam više Europe, a ova sredstva ne prate te potrebe, što je još i gore, mogla bi se čak i smanjiti. Sve studije kažu da se jaz u Europi produbljava. Dakle, europski proračun mora dati jaču potporu onim evropljanima kojima je to potrebno, bez obzira na to gdje žive. Bez ekonomske, teritorijalne i socijalne kohezije nije moguća stvarna unija. Proračun mora podržati regionalni razvoj. To je smisao naše e, saveza za koheziju koja je prikupila tisuća onih koje podržavaju, a to je vrlo važno, ima ih mnogo od različitih institucija do teritorijalnih zajednica. Kada govorimo o potpori ne govorim samo o proračunu, već i o pravilima za proračune koje moraju dati sredstva lokalnim i regionalnim zajednicama jer Evropljanima je to jako potrebno. Gospodine Arcivi, glasajući u VFO kako u Europskom parlamentu tako i u odboru regija, kroz to se dakle nazire slika sljedećeg proračuna. Ulaganja za budućnost je nešto što treba biti u središtu svega. Naročito naš odbor insistira na radikalnoj promjeni zajedničke poljoprivredne politike, zatim kohezija koja će biti e, dobra, zatim više istraživanja koja će biti usmjerena na teritorije, isto tako više sredstava za program Erasmus. Nažalost, ovako viđenje ne dijeli Vijeće Europske unije koje je već odgodilo zaključivanje sporazuma na sljedeći saziv. U ovom teškoj situaciji htjeli bismo čuti da nam kažete što vi mislite koji su sada kompromisi mogući. Ali nemamo puno vremena i Europska unija bi dala vrlo loš znak ako do kraja ove godine ne bi došla do dogovora. Kako bismo izbjegli godinu dana bez ulaganja, baš kao što je to bio slučaj 2014. godine. Na sastanku na vrhu, što se nedavno održao u Rumunjskoj sastanku na vrhu gradova i regija, inzistirali smo na tome da nam dogovor treba, ali ne bilo kakav. Dobar dogovor za evropljane. Izvolite, gospodine Artvi, dajem vam riječ. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo članovi Europskog odbora regija. Dopustite mi da vam kažem da sam zaista jako zadovoljan što sam danas među vama kako bismo se osvrnuli na mogući izgled našeg sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. Vi ste, dame i gospodo, predstavnici regija koji predstavljate raznolikost europskih zemalja. Vi ste ti koji ste u kontaktu s terenom i vi osjećate očekivanja i brige europskih građana. Pitam se koji koliko je Europska unija sposobna govoriti i obraćati se Europljanima, kad si dakle postavljam to pitanje, Dolazim do zaključka da ste vi, zato što ste bliski građanima i teritorijima, oni koji ste u najboljem položaju da slušate ta očekivanja i prenosite njihove poruke. Točno je da Europska unija ima određene poteškoće kada govori građanima. Odnosi koji imamo u odboru za proračune iz Europskog parlamenta i dakle odnosu s vašim povjerenstvom za pitanja proračuna i za teritorijsku koheziju ti su odnosi odlični već mjesecima dobro surađujemo ne mogu a da ne naglasim da e, gospođa Budino koja je na čelu vašeg povjerenstva Dakle, moram njoj izravno reći da e, njezino povjerenstvo i naš odbor za proračune imaju vrlo slična mišljenja. Ja predsjedavam odboru za proračune. Europski je proračun skroman proračun, 1% bruto domaćeg proizvoda. Usporedimo li to s proračunom pojedinih država koji predstavljaju 40 do 50% e, BDP-a, dok je europski proračun svega 1%. Što mi radimo s tim sredstvima? Svega nešto više od dvije trećine izdvaja se za zajedničku poljoprivrednu politiku te za fondove kohezijske politike. Što samo pokazuje da teritoriji i regije igraju zaista važnu ulogu u tom proračunu. Kako se taj proračun financira? Iz vlastitih sredstava to su e, carine koje se ubiru na vanjskim granicama Europske unije. A kako Europska unija e, potpisuje sporazume o slobodnoj trgovini, tako se e, carinski nameti tope kao snijeg na suncu. Prema tome, ono što preostaje za europski proračun e, je svega 10% iz carina, a onih preostalih 90% dolazi iz država članica, razmjerno e, njihovom e, ekonomskom stanju. Budući da zajednička poljoprivredna politika i kohezijski fondovi daju novac natrag u države, Uspoređujemo što e, svake godine europske države daju u europski proračun i što svake godine iz tog proračuna dobivaju. Dakle, neke države su platile više nego li što dobivaju, a neke će države dobiti više nego li što su izdvojile. Što zapravo e, nas vodi do e, nutog stupnja solidarnosti. Kako bismo izbjegli tu tiraniju uspoređivanja, trebali bismo imati nova vlastita sredstva koje bi se izravno mogle slati u europski proračun. Što ne znači da bi vlastita sredstva bila veća, odnosno ona bi bila veća, ali proračunska omotnica ne bi zbog toga bila veća. Jer kad se radi o novim porezima, uvijek treba biti svjestan činjenice da europski porezni obveznici ne moraju ne smiju biti više porezno opterećeni. Jedno je dakle da se izdvoje više za europski proračun, međutim nacionalni proračuni za nacionalne koji se ubiru nacionalno a za države ili regije moraju biti srazmjerni tome. Druga mogućnost bi bila da se na taj način smanje doprinosi država članica kako bismo izbjegli tu stalnu tiraniju usporedbe i toga da se e, izdvojeni novac, uplaćeni novac vrati. Što se može napraviti? E, porez na emisije ugljikom na našim granicama ili pak porez na otpad. E, zatim to može biti porez na dobit poduzeća ali moramo biti svjesni činjenica da 28 europskih država praktički imaju 28 e, poreznih e, sustava, odnosno 100 e, poreznih stopa. Trebalo bi, dakle, ova je situacija komplicirana, da one se više približe i u svakom slučaju bilo bi zaista pametno da dio poreza na poduzeća izravno ide za europski proračun. Što se nas tiče, mi u Europskom parlamentu načinili smo jako izravnu vezu između našeg doprinosa vfo i e, uspostavljanja novih vlastitih sredstava kako bismo prekinuli s tom tiranijom koji predstavlja želja da se e, povrati sredstva koja su uložena. Sve to složen je proces i mi smo baš kao i vi e, uzeli u obzir komunikaciju Europske komisije iz svibnja 2018. godine. Želimo značajne doprinose, naime, Krajem 2017. godine u govoru o stanju Unije predsjednik Juncker govorio 1,2% BDP-a. Komisija je predložila 1,11 uz jedan e, mali e, malu promjenu jer bi se tu pojavljuje i Europski obrambeni fond koji ranije nije postojao. Prema tome, s obzirom da se dodao jedan fond, onda od 1,1 se prelazi na 1,0. 1,08%. E, Ali Europski parlament jasno je rekao da želimo 1,3% BDP-a u okviru VFO-a 2021. do 2027. Znamo da to neće ići e, Glad koji bit će složeno zbog mogućeg izlaska Velike Britanije. Kažem da je to moguće jer još do prije nekoliko tjedana moglo se smatrati da će Ujedinjena kraljevina izaći iz Europske unije. Međutim, s obzirom na sadašnji stadi pregovora, možda ćemo nešto više saznati u sljedećih nekoliko sati, Moguće je produženje, ali ne znamo na koliko dugo. Za 2019. godinu za proračun smatrali smo da britanski zastupnici i njihovi suradnici neće primati nikakva sredstva od travnja 2019. godine, sada će trebati izmijeniti taj proračun a isto tako u međuvremenu svijet se mijenja. Globalizacija stalno predstavlja nove probleme, e, migracije, e, digitalne ekonomije. Recite li, molim vas, e, koja je velika europska tvrtka div na planu digitalne ekonomije? Ne, svi su oni Amerikanci ili Kinezi. I osim toga sada postoji sustav gdje ti e, veliki, e, velika digitalna poduzeća ne plaćaju porez u Europi. Moramo naći na to europski odgovor kao što smo zaštitili osobne podatke ili pak zaštita autorskih i srodnih prava. Dakle, samo zajedničkom odgovorom europskog prava možemo u tome uspjeti. A sada se dakle ulažu napori, međutim još uvijek nema po mom sudu sasvim dovoljno sredstava u tom smislu. Ne znamo dakle točno kako će izgledati proračun za sljedeći VFO. Dakle, želimo 1,3% BDP-a, trebamo vidjeti što će biti s izlaskom Ujedinjene kraljevine, trebamo vidjeti i što je sa zajedničkom poljoprivrednom politikom gdje se sredstva ne bi smjela smanjiti po našem mišljenju. Također treba izvojiti sredstva za kohezijsku politiku za koju smatramo da moraju ostati na sadašnjoj razini druge pak strane Europska je komisija predložila e, određene smanjenja u sredstvima. Rekli smo da treba utrostručiti sredstva za Erasmus, a da treba zaista jako e, dobro izdvojiti sredstva za istraživanje i to puno više nego što je to situacija sada jer istraživanje je jako važno. Dakle, moramo pripremiti VFO, ali ne možemo to učiniti ako ne znamo kakvu Europu želimo, o kojoj Europi govorimo, želimo li Europu koja će biti svjetska velesila, a da li 1,3% e, mogu učiniti svjetsku velesilu ako je to proračuna, a dvije trećine tog proračuna se ponovno vraćaju državama članicama. Vi dolazite iz različitih raznovrsnih teritorija Europske unije, dakle vi imate o tome svoje mišljenje, a što se tiče ovog proračuna, teško je da će on napredovati, bude li kao posljedica bila općenito povećanje javne potrošnje javnih rashoda u Europi. Što su javna dobra u Europi? Dakle, ej, javne usluge koje sada pružaju države članice. Međutim, koje zbog globalizacije nisu više dovoljno učinkovite, nisu na razini na kojoj su potrebni. Da li na područjima sigurnosti, obrane, migracija, zaštite okoliša, borba protiv klimatskih promjena, da li na planu digitalne ekonomije, je li nacionalna razina relevantna razina? Ako smatramo da bi nacionalna razina bila učinkovitija od europske razine, možda je došlo vrijeme da smatramo da neke sredstva koja više nisu na eh, dovoljnoj razini da se s nacionalne razine ta sredstva prebace na europsku razinu. Neka se od tih sredstava e, nestaju kada se u našim regijama neke općine i regije ujedinjuju i objedinjuju svoje proračune. Mislim da je došlo vrijeme da se o tome počne raspravljati. Jer ako želimo da Europa bude svjetska velesila i s obzirom na geopolitičku situaciju tko može dovesti u pitanje da je multilateralizam sada u itekako velikim problemima a Sjedinje američke države, Kina, Indija, možda sutra i Brazil, pokušat će nametati vlastito mišljenje. Ako se ne objedinimo, možda ćemo biti pod utjecajem i dominirane od strane tih država koji su istovremeno i kontinenti. A također bit ćemo e, i pod utjecajem velikih financijskih poduzeća. Moramo pripremiti našu budućnost, budućnost naše djece. Trebamo Europu koja nas štiti, Europu koja će jednostavno reći da je ambicija da bude svjetska velesila i koja će ostvariti sve te ambicije u svojim teritorijima i regijama. Gospodine predsjedniče, evo ovo je bilo nekoliko stvari o kojima sam htio govoriti pred vama. Zahvaljujem vašem odboru regija na suradnji, naročito vašem e, povjerenstvu koji se e, bavi e, tim pitanjima, dakle povjerenstvu Koter koji blisko surađuje s odborom za proračune Europskog parlamenta. Hvala na tome jer vaša svjedočanstva nama pomažu u radu. I to smo vidjeli ne samo posljednjih mjeseci, već u posljednjih nekoliko godina Praktički od 2016. godine su izvjestitelji koji su pripremili e, položaj parlamenta o budućem BFO-u i Europskog dakle, parlamenta imali i predstavnika odbora regija imali su dakle jako, jako bliske veze s odborom regija. Nadam se da će e, u budućnosti jačati i odbor regija i Europski parlament u interesu Europske unije i njezinih građana. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, vi ste mm, jako dobro uveli e, našu raspravu. Važno je što ste rekli o važnosti lokalnih i regionalnih zajednica u izgradnji Europske unije i hvala vam isto na lijepim riječima u suradnji između odbora regije Europskog parlamenta. A sada e, dajem riječ gospođi Izabel Budino, e, predsjednici našeg povjerenstva Koter. Hvala lijepa i hvala isto tako i Žanu Artviju koji predsjedavam odborom za proračun Europskog parlamenta na riječima e, kojim se zahvalio na našoj izvrsnoj suradnji. Ja zaista moram reći da je tu ta suradnja urodila plodom. Dragi kolege, članovi odbora regija i ja se slažem s optimizmom o e, budućem proračunu Europske unije e, koji e, odgovara našim ambicijama. Iako bih to željela, nažalost taj proračun nije na razini koju mi želimo, niti mi u odboru regija, niti u Europskom parlamentu. To jednostavno nije ono što mi želimo za Europu. Odbor regija više puta se izjasnio o tome prilikom triju izvješća o vlastitim sredstvima koje sam ja pisala i neću se više na to vraćati jer je Jean o tome jako dobro govorio. Zatim izvješće Mareka Voznjaka, to je bio dokument o razmišljanjima o europskim financijama, a tu je i izvješće Nikole Dobroslavića e, o VFO-u. Nažalost, gospodin Dobroslavić danas ne može biti s nama. I naravno, i odbor regija kao Europski parlament želi da se proračun podigne na 1,3% BDP-a. Nažalost, doći ćemo otprilike na otprilike 1,1% BDP-a. Nakon raspravljanja na vijeću obično se taj proračun uvijek malo smanji. Sve to skupa i ne bi bilo tako dramatično da europski proračun ne ovisi u više od 80% od izdvajanja država. Neke su države ponavljaju vrlo skizofreno, naime traže više Europe, međutim ne žele ispisati ček s odgovarajućim iznosom i koji ili traže neke rabate ili e, pak traže e, povrat svojih e, sredstava. Početkom 80. godina situacija je bila drugačija. Tada su E, se sasvim sigurno kraće raspravljalo o proračunima. Trebali bismo dobiti prava vlastita sredstva koja bi nam omogućila da konačno možemo gledati u budućnost i sami biti akteri naše budućnosti. Da se naša budućnost ne odlučuje negdje drugdje u svijetu. Vi ste to lijepo rekli, to su države koje su istovremeno i kontinenti e, koji e, itekako pohlepno gledaju prema nama. Mogućnosti za vlastite sredstva su moguća. E, porez na e, velika poduzeća, na emisije ugljičnog dioksida, čak i na plastiku, iako malo okljevamo da e, naplatimo porez na nešto što bismo trebali prestati proizvoditi. Trebamo dakle imati VFO koji će omogućiti da se svi programi Unije mogu e, izvršiti kako ne bismo došli do strukturnih problema koji bi imali katastrofalne posljedice na našim teritorijima za one koji izvode te projekte. Ono što je nevjerojatno da do pregovora e, nisu zapeli što se tiče opće omotnice. Mi iz gradova i regija zaista smo sada u krajnje neizvjesnoj situaciji. Čuli smo da do drugog dijela 2020. godine do njemačkog predsjedanja Europskom se ništa neće promijeniti. Naravno, vijeće je odobrilo mehanizam za povezivanje u Europi, interkonekcije za Erasmus, za solidarnost, za obranu i tako dalje. E, tu ću stati u ovom popisu, ima i drugih stvari. Međutim, ključ svega je sam proračun koji će odlučiti o sredstvima koji će biti na raspolaganju za izvršavanje naših politika. Tu je situacija još jako neizvjesna, brine nas način na koji se o tome pregovara na vijeću. Austrijsko predsjedanje i sada Rumunjsko zaista su učinili sve što su mogli da pregovori budu transparentni. Načinili su takozvane alate e, za pregovore i transparentnost, međutim vidimo da se mnogo toga ostavlja izvan odluga koje E, koje će se donijeti. Dakle, ostavlja se izvan toga Europski parlament, drugim riječima europski građani. Ništa ne znamo koja će konkretna sredstva biti u našem proračunu. Iskreno govoreći, jedan posto kao maksimum za ojačanje naših pozicija u svijetu, pa Amerikanci i Kinezi se jako smiju oko toga. Mi dakle podržavamo zajedničku poljoprivrednu politiku i kohezijsku politiku. Moramo s time nastaviti jer e, Europska unija se mora interesirati za sve svoje teritorije. Ne možemo e, to činiti na uštar subvencijama jer to povećava nejednakosti među teritorijima. Moramo se boriti za europsku koheziju koja će biti ispravna prilikom svog provođenja, koji niti jedan europski teritorij neće ostaviti po strani. O tome ovisi budućnost europskog projekta mi, tu uključujem i Europski parlament kada kažem mi, jer i ja isto tako duboko zahvaljujem e, gospodinu Artviju, Izabel Toma, e, Janusu Levandovskom i drugim izvjestiteljima iz Europskog parlamenta koji su itekako s nama surađivali. Naše su institucije zaista izvrsno razvili suradnju. Što se tiče e, kohezijske politike, 560 amandmana smo dobili iz Europskog parlamenta na naš rad ovdje i zaista mislim da kolektivno možemo biti ponosni na ono kako su surađivale naše dvije institucije. Kao što je rekla i predsjednica odbora regije, jutro smo imali sastanak gdje smo upravo govorili o toj izvrsnoj suradnji i pokušali e, prirediti e, sljedeću suradnju u novom sazivu Europskog parlamenta. Takva vrsta dijaloga i suradnje i e, solidarnosti među našim institucijama i teritorijima koje oni zastupaju je upravo ono što je potrebno europskim građanima i europskim teritorijima. Zakonodavni proces ovdje dolazi u spregu s lokalnim, lokalnim dinamikama, drugim riječima sa specifičnostima teritorija i njihovih građana. Kohezijska politika nije stara e, dosadna politika. To je politika koja je dobra, koja se temelji na inteligenciji naših teritorija. Mi namjeravamo dati bolji život u lokalnim i regionalnim sredinama jer na tim razinama se puno toga radi. E, bolja zaposlenja, bolji okoliš, e, bolje svakodnica, svakodnevnica europskih građana, kako bismo ih šitili od mnogih stvari koje bi ih mogle e, u velikoj mjeri oslabiti da nemamo jaku Europsku uniju. Hvala. Hvala lijepa i prije nego što otvorim raspravu, još jednom dajem riječ gospodinu Arcviju. E, hvala lijepa. Htio bih nešto nadodati na ono što sam malo prije rekao i odgovoriti na nekoliko stvari na koje se usvrnula gospođa Budino kada je govorila o izradi budućeg višegodišnjeg financijskog okvira. Dakle, postoji sam okvir gdje za svaki program se predviđa koliko će se sredstava izdvojiti. To je u rukama vijeća vijeće mora odluku donijeti jednoglasno. A što se tiče dakle iznosa tih sredstava, ovlast parlamenta je da kaže da ili ne. Međutim, mi nemamo mogućnost da zauzmemo neko drugo stajalište. Međutim, kako bi sredstva za svaki program, dakle svake proračunske glave e, se odlučili, mi iz Europskog parlamenta po prvi puta smo uzeli na sebe taj rizik kako bismo izvršili pritisak da jednostavno upišemo iznose za svaku proračunsku glavu. Dakle, učinili smo to radi pritiska. Međutim, kako bi ta sredstva došla u teritorije, potrebni su programi Programi su, se donose uredbom i one su u nadležnosti suodlučivanja između vijeća i parlamenta. Ono što nas u parlamentu brine jest da određen broj država uvjetuju davanje pristanka na višegodišnji financijski okvir uvjetuju ga dakle hoćemo li mi poštovati ovu ili onu odredbu programa. Za VFO potrebno je jednoglasnost. A ako vijeće počne e, sada utjecati na dio pisanja programa, uloga Europskog parlamenta u suodlučivanju e, mogla bi biti vrlo loša. Kako bismo to spriječili, već mjesecima pokušavamo izvršiti pritisak na vijeće za opće poslove. Što se proračuna tiče, to odlučuje vijeće Ekofina ali kada se radi o e, vfo to je vijeće za opće poslove i dakle radi se o drugim ministrima na vijeću se odluka dakle mora dovenjeti jednoglasno prije točno mjesec dana bio sam sa izvjestiteljima, čije ste imena spomenuli u Bukureštu na neformalnom sastanku za vrhu kako bismo izvršili pritisak da se odluka donese bez prevelikog kašnjenja. U protivnom bi se VFO mogao kasno usvojiti, kasno krajem 2019. godine ili čak 2020. godine. Ako se programi usvoje kasno, vi ćete na terenu imati problema da izrađujete te programe, da ih izvodite. Kada se za 2014. godinu VFO donio tek krajem 2013. godine, vratili smo otprilike 25 milijardi, a to je bio slučaj i 2015. godine. S druge pak strane, vijeće i komisija nisu pak bili jako nezadovoljni jer krajem 2013. godine bilo se skupilo toliko računa na naplatu da ih komisija jednostavno nije mogla naplatiti zato što postoje i preuzete obveze i plaćanja. A sada postoji kašnjenje i raskorak obveza koje su preuzete i potreba da ih se isplate koji iznose 295 milijardi, što predstavlja gotovo dvostruko od iznosa europskog proračuna. 2020. godine i 2021. može doći do istog fenomena kao i 2014. i 2015. a to je da se skupe skupi jako puno računa koji dođe na naplatu, a da nema sredstava da se oni plate. Sa sasvim osobnog stajališta, što mi je da nema e, dogovora za e, prije izbora. Jer kako možete ići pred birače i reći evo mi ćemo napraviti ovo ili ono, ali proračun će se zato izglasati tek kasnije. Evo kakva je situacija sada pred sljedećim europskim izborima. Ne znam e, kako će situacija izgledati. Novo izabrani parlament e, sastaće se od početka srpnja i imat ćemo i novu komisiju. Ova sadašnja komisija e, je, e, ima mandat do 31. listopada. Ne znam hoće li se do onda postići sporazum. I vjerojatno će nasljednik povjerenika Ettingera biti taj koji će dobiti u zadatak da se postigne sporazum i oko VFO-a i oko programa. Gospođo Budino, shvatio sam što ste htjeli reći da ovaj proračun nije na razini onoga što želimo. Međutim, želimo li da se stvari promjene, građani će stvar trebati preuzeti u svoje ruke. Jer ipak to je u velikoj mjeri u rukama šefova država i vlada. Ovdje ću samo eh, reći sljedeću eh, pretpostavku. Ako želimo imati adekvatna sredstva, onda rasprava o budućnosti Europe, onome što očekujemo od Europe, a u današnje vrijeme puno se kritizira Europu da ne izvršava ono što je države članice spričavaju da izvrši. Jer države članice praktički ništa nisu dale i zato proračun i jest od otprilike 1%. Isključiva nadležnost Europske unije je komercijalna politika, politika tržišnog natjecanja i e, monetarna politika za one države koje imaju euro kao valutu i isto tako pitanje ribljih e, stokova. To sada nije problem, ali postaće možda problem kada Ujedinjena kraljevina izađe iz Europske unije. To će biti problem za e, zone za ribolov. Obraćam se vama jer vi ste odgovorni za e, različite e, zajednice lokalne i regionalne i vi ste u kontaktu s građanima. Prema tome morat će učiniti nešto da ovi uvjeti koji su ključni za našu budućnost, dakle da dobijemo sredstva jer od Europe očekujemo ta, da nas zaštiti, a zato nam je, su nam potrebna sredstva. Dakle, treba se raspravljati o svemu tome jer ako rasprava ostane samo u rukama država članica vidimo kako se to svaki puta završi. Nadam se da ćete svi vi mudro u vašim teritorijima komunicirati o svemu ovome to će moći pozitivno utjecati na raspravu o budućnosti Europske unije i stoga možemo izvući posljedice i na razini proračuna. Hvala lijepa. Sada dakle otvaramo raspravu u dva dijela. Najprije ću dati riječ našim izvjestiteljima. ima ih šestoro, svatko će dobiti riječ na po dvije minute, a nakon toga ću tražiti od predsjednika da ponovno reagira na to što ćete reći, a nakon toga još se 12 članova javilo za e, raspravu i svakome ću dati po jednu minutu. Za početak dajem riječ izvjestiteljima. Najprije gospođa Marini. Hvala. Gospodine predsjedniče, ja sam e, s kolegom Snajderom bila izvjestiteljica za uredbu o općim odredbama koja je jednoglasno usvojena ovdje. Ja ću ovih par minuta iznijeti neka kratka razmišljanja koja su povezana također i sa potpunim mandatom e, koje je Skupština potvrdila za naše stajalište i koje smo iznijeli i Europskom parlamentu i vijeću. Predsjednik odbora Bače je rekao da je različitost regija i općina nešto što pridonosi našem identitetu, ali ujedno predstavlja i gospodarsku snagu Europe. Mi se moramo pobrinuti da ta različitost e, ne znači i udaljavanje između regija. Naravno, kada je riječ o proračunu za nas regije i gradove, kohezijska politika i perspektiva kohezijske politike ostaje temeljnim elementom, e, ne toliko što mi predstavljamo ovdje lokalne i regionalne vlasti, nego što znamo da o tome ovise strateška ulaganja i i također opipljivost Europske unije među građanima i u našim zajednicama. Sa Savezom za koheziju smo odradili dobar posao i također smo uvidjeli da u odnosu na početne mogućnosti VFO-a su rezovi ipak nešto manji nego što se činilo na početku. Također nam je drago što je Europski parlament podržao naša stajališta. Htjela bih e, čuti i komentar predsjednika o tome što je razlog za zabrinutost, da je slabija suradnja s vijećem i zabrinjava nas činjenica da bi kohezijska politika mogla biti samo plodovom sporazuma između Brisela i glavnih gradova. Dakle, na nacionalnoj razini imamo manju politiku koja daje manje snage lokalnim zajednicama i koja manje pazi na načelo subsidijarnosti i partnerstva. Dakle, u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru treba nam više konvergencije što smo vidjeli u zajedničkim odredbama i između parlamenta i odbora regija kako bi kohezijska politika ostala temeljnom politikom za naše teritorije, zajednice i građane. Hvala. Hvala lijepa. Riječ ima e, kolega Guillaume euh, Hvala lijepa. I hvala što mi dajete riječ. Bio sam izvjestitelj o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Jako mi je drago što vam mogu reći da su e, odbori DEVE, NV i AGRI iz Europskog parlamenta uzeli u obzir naša mišljenja u svojim izvješćima zahvaljujemo to i činjenici da smo na dva saslušanja Europskom parlamentu mi iz odbora regija e, mogli predstaviti naša mišljenja i trajno smo i dobro surađivali sa odborima Europskog parlamenta. Sastao sam se više puta s zastupnicima Europskom parlamentu i radili smo na amandmanima. Parlament baš kao i mi tražimo da se za ZPP zadrži isti proračun e, te da se iz drugog e, prebacuje na prvi stup. Uspjeli smo uzeti u obzir i ulogu regija prilikom provođenja ZPP-a i to u kompromisnim amandmanima uredbe, a e, također strateški plan usvojen je 2. travnja. Ta podrška parlamenta zaista je važna. E, čini se da države članice za sada se oglušuju na ono što mi tražimo kada tražimo održavanje iste razine ZPP-a, a ponovno ćemo to napraviti kada se uskoro na inicijativu rumunskog predsjedništva održi posebni sastanak o ZPP-u. U svakom slučaju svi mi moramo raditi na tome da se čuje glas regije i e, da se daju odgovarajuća sredstva ZPP-u koji je ključan za naše teritorije. Htio bih također e, da se više e, i bolje dijele sredstva kao što traži odbor AGRI jer još uvijek nemamo sasvim pravičnu zajedničku poljoprivrednu politiku koju želimo. Ja ću se i dalje obraćati i parlamentu i vijeću i tražiti da se velika omotnica dva za redistribuciju plaćanja, a isto tako da moramo imati strateške nacionalne planove kako bismo izbjegli narušavanje tržišnog natjecanja među državama članicama i kako bismo se konačno borili protiv klimatskih promjena i problema u okolišu. Hvala, a sada Kristof Kleržo ima riječ. Hvala lijepa. E, gospodine predsjedniče, završava se saziv Europskog parlamenta. Vi ste kao zastupnici zastupali e, građane iz moje regije i iz vama se zahvaljujem na načinu na koji ste ih vi zastupali. Jer postoji ogroman problem u ovom času. Ja sam izvijestitelj za program Obzor Europe koji je zaista dobio e, dosta u ovom programskom e, razdoblju. Ja bi više volio da se zato izvoji više sredstava, ali smo solidarni i želimo jednaka sredstva u ZPP-u i kohezijskim politikama. Ali istovremeno e, možemo se samo diviti e, programu istraživanja. Da sam i ja istraživač, htio bih da se ima bolja i cjelovita vizija onoga što Europa radi za mlade, za istraživanje, jer te politike su sada jako fragmentirane i nisu dovoljno vidljive. A drugo, da imam ambiciozni projekt, to bi bio projekt da se e, objedini program dakle državnih e, potpora i onih za kohezijsku politiku. Možda bismo ipak mogli u jednoj stvari raspravljati. Moramo li u Europi više izdvajati sredstava ili pak moramo na drugačiji način trošiti ta sredstva i drugačije dijeliti ono što se ulaže u Europi, ono što se ulaže u Europi. Nedovoljno izdvajamo za istraživanja e, za mlade, za e, mnoge druge stvari i što znači da ćemo kasnije u svijetu u sljedećim godinama morati i kako puno više uložiti kako bismo nadoknadili e, zaostatak koji imamo u Europi. A sada Marku Markula, naš prvi potpredsjednik. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, Nadovezat ću se na ono što je rekao moj prethodnik. Dakle, trebamo radikalnije razmišljati, vidjeti gdje postoji potreba u Europi. Dakle, trebamo novim znanjima dopuniti proces digitalizacije i trebaju nam i nova istraživanja kako bismo ubrzali inovacije u društvu koje su nam potrebne, a što znači da i ovdje govorim u ime skupine EPP, ali i ostalih, dakle, Drago nam je da je parlament stavio naglasak na ključna područja. Ne smijemo odustati, moramo se više surađivati i naši članovi u regijama i gradovima moraju razgovarati sa građanima, industrijom i sveučilištima. Trebamo konkretnim primjerima pokazati zašto su buduća ulaganja bitna u Europi na svim razinama i zato je bitno doći do ove razine od 1,3% osim umjesto da to bude tek nešto iznad 1%. Trebamo također uvjeriti ljude da je ovo jedno od najboljih ulaganja i povrat na ta uložena sredstva će biti velike naročito kada budemo osvariraju program digitalne Europe. Dakle, trebamo podržati taj prijedlog e, ove razine, a i mnogi naši drugi dokumenti su u skladu sa ovim mišljenjem. Treba nam dakle primjerice mreža digitalnih inovacijskih čvorišta u Europi i ona moraju se povezati i djelovati na europskoj razini te integrirati istraživačke institucije, sveučilišta u jedan jedini konzorcij. Dakle, ne smiju se međusobno natjecati postojeće ustanove i sveučilišta, nego možemo izgraditi njihovu mrežu na europskoj razini i treba nam kritična masa kako bismo se suočili sa postojećim izazovima i ostvarili ciljeve održivog razvoja u Europi. Pred nama je i globalna odgovornost, odnosno pokazati što možemo ostatku svijeta i pomoći ostatku svijeta da e, svladamo sve ove izazove koji su pred nama. Hvala. Hvala. E, riječ ima Ulrike Hiller. Vielen Dank. E, ich als Berichterstatter Hvala. Ja kao izvjestiteljica programa koji je naslijedio e, Erasmus, Erasmus Plus, doista mi je drago što je Europski parlament u svom stajalištu e, gotovo nije e, imao velikih sadržajnih razlika prema našem stajalištu. Dakle, i odbor regije i Europski parlament se zalažu za to da program nasljednik Erasmus+, Plus bude ima, ima fokus na obrazovanju, ali i daljem obrazovanju te cjeloživotnom obrazovanju, te s druge strane zajedno podopiramo zahtjev da mladi ljudi trebaju stjecati iskustva na zemstvu bez obzira na imućnost ili neimućnost roditelja. A posebice pametno mi se činilo to što je parlament tražio udrostručivanje sredstava 41 milijardu eura. Mi nismo išli tako daleko, nismo bili tako hrabri, mi smo rekli 30 milijuna, ali e, to podupiramo i nadamo se također da će i u budućim pregovorima imati uspjeha u tome jer će onda i više sudionika moći sudjelovati u ovom programu, a mislim da je to u interesu svih nas, a posebice u interesu mladih europljana i europljanki koje želimo pridobiti za ideju Europe da dalje razvijemo dakle ovu, ovo europsko obrazovanje. Hvala. Hvala. Marija Antonet Mokapi. Hvala lijepa i hvala vam gospodine Ertvi što ste došli na naš sastanak. Ja sam izvjestiteljica za prijedlog uredbe komisije o suradnji među teritorijima u Europi i e, u prijedlogu proračuna komisija je smanjila za 12% sredstva za teritorijalnu suradnju Europi e, koja je poznata pod imenom Interreg i koja se itekako cijeni kao instrument, naročito u sadašnjem kontekstu, jer tu se približava europski građani međusobno i u tom smislu ima veliku dodanu vrijednost. U mišljenju iz prosinca 2018. godine odbor regija tražio je da se zadrži 10 milijardi eura za te politike i 970 dodatnih milijuna kako bi se financirale interregionalni programi za inovacije. To je preneseno Europskom parlamentu, a zajedno s eurozastupnikom Arimonom iz odbora Regi uspjeli smo iznaći zajedničko stajalište 28. ožujka. Europski parlament je e, to je prijedloge i usvojio. A sada se ne zna kako će izgledati proračun za teritorijalnu koheziju i zato što ja eh, vas želim pitati jer imate veliko iskustvo koje politike ću biti one na koje će se najviše eh, smanjivati proračunska sredstva i drugo kako možemo omogućiti dovoljno sredstava za suradnju među teritorijima jer to pokriva i transnacionalnu suradnju i prekograničnu suradnju a mi iz odbora regija kao i Europski parlament želimo da pomorska suradnja ostane u prekograničnoj suradnji. Surađujemo također i sa jako udaljenim regijama kao i e, za Interreg Europom koji je sada u dijelu koji se bavi inovacijama. Hvala lijepa, tu smo čuli sve izvjestitelje, pa sada vama, gospodine predsjedniče Artui, dajem riječ kako biste reagirali na sve ovo. Hvala lijepa. Točno je da postoji određen broj programa gdje je Europski parlament već donio stajalište jer ih je usvojio i raspravljao o njima na plenarnoj sjednici. Na trijalozima je također došlo do nekih zaključaka, ali sve je to privremeno zato što za sada ne znamo kolika će se sredstva izdvojiti za taj proračun. A u svim pregovorima s parlamentom i vijećem, sve dok nismo sve dogovorili, nismo dogovorili ništa. Što znači da je to nešto što uvijek moramo imati na umu. Gospođa e, Marini je naglasila specifičnosti gradova i regija, isto tako je naglasila koliko je teško surađivati s vijećem Draga gospođo, solidarni smo s vama i mi u jednakoj mjeri imamo poteškoća surađivati s vijećem. Svaki puta kada se sastaje vijeće za opće poslove, e, pokušavamo ići na neki briefing da znamo što će se dogoditi, pokušavamo otkriti u tim e, kutijama za pregovore što je u njima, ali to je jako, jako teško a kada dođe do debriefinga onda pokušavamo shvatiti što je vijeće donijelo kao odluke i za sada nismo jako daleko odmakli. Čekamo da se jednoga dana e, sastanu šefovi država i vlada i a onda bismo ih trebali pozvati na ispovjed da vidimo što oni žele. I onda odjedanput se čuje da, da, sad smo sa svime prestali. Nadam se da nećemo e, biti svjedoci opet takvoj situaciji i da ćemo, zahvaljujući pritisku odbora regije Europskog parlamenta, izbjeći takav ishod. Što se tiče pitanja poljoprivrede, da, e, vidio sam da vi želite da se plaćanje za poljoprivredu što prije odluče i da dođe do jednakosti koja bi se trebala postići 2027. godine, dakle na kraju sljedećeg e, VFO-a. Moramo naglasiti dakle ulogu regija. Sama Europska unija u svojim uredbama je vrlo često jako složena. A na nacionalnoj razini e, ponekada se to, e, me čak i pretjeruje, a kada to preuzimaju, a i regije ponekad još nadodaju jedan sloj složenosti. Naime, e, svaki zakonodavac je sumnjiv, sumnjiv kao onaj ko može dodati još veću složenost. Moramo dakle e, to neupažljivo pristupiti. Gospodine Kležo, što se tiče istraživanja solidarni smo. Traže se, imamo pozive za iskazivanje interesa. E, mnogo što se izdvaja za to područje je zapravo jako malo, e, to su jako mala sredstva. A radi se o jako dobrim e, projektima. I tu su često pravilnici i pravila koji su previše složeni i često se e, mnogi moraju obratiti posebnim kabinetima koji rade na tome i koje treba platiti ako i projekt bude zahvaljujući uspješan. To se zove success fees i to, e, ti success fees, te naknade koje se plaćaju izrađivanje tih projekata su ponekada vrlo e, visoki kada se donese sve to, treba se proći kroz različite vrste revizija, ex ante, ex post i mnoge druge, što mnoge obeshrabruje da se u to upuste i to ne daje baš dobru sliku Europske unije. Što se tiče potrošnje, moramo potrošiti drugačije jer ne možemo imati veću javnu potrošnju u Europi od onog koju sad imamo. Dužnost nam je dakle da dobro odlučujemo u što uložiti novac i isto tako koji puta neka sredstva koja se ne e, mogu dobro utrošiti na nacionalnoj razini prepace na europsku razinu i da pokažemo da je upravo to dodana vrijednost Europske unije. A ako neka sredstva e, dolaze iz Europske unije u nacionalni proračun da onda treba dati neku dodanu europsku vrijednost na tome, da to nije samo izraz solidarnosti. Nadalje, e, čuli smo o tome da trebamo biti solidarni s europskim građanima. Puno ste govorili o digitalizaciji, što je sasvim sigurno veliki izazov budućnosti. E, mnoge profesije doći će e, E, dovest se u pitanje. Jučer u zgradi Šarlemanje Europska komisija organizirala sastanak na temu budućnosti rada. Stručno usavršavanje obuka je nešto što je jako važno kako bismo pripremili mlade talente. Dakle, ne trebaju sredstva samo za visoko obrazovanje. E, jedna je članica vašeg odbora govorila o Erasmusu i obrazovanju. E, milijarda i 700 e, milijuna je bila izdvojena, a 2014. ranije 2014. godine e, radilo se o 3 milijarde. Ako se budemo držali prijedloga komisije, onda ćemo imati manje od manje sredstava 2020. godine. Zbog toga što to um, je vrlo važno da sada pokažemo da Erasmus treba demokratizirati uh, da uh, mogu dobiti i šegrti i to ne da putuju negdje na 15 dana već na 3 ili 6 mjeseci da nauče i drugi jezik a ne samo materijni jezik da ga budu mogli govoriti Komisija predviđa da se za Erasmus naprave centri izvrsnosti. Prema tome e, stručne škole trebaju biti na najvećoj mogućoj razini i ta e, stručne škole, strukovne škole treba je nešto što ne postoji na europskoj razini. Zahvaljujući Erasmusu nema samo mobilnosti, već postoje i e, sredstva vezana za Europski fond za razvoj i za Europski socijalni fond koji omogućuju da se financiraju uzla, ulaganja za strukovne škole, e, za centre za obuku e, šegrta, dakle i trebamo dakle omogućiti financiranje u okviru Erasmusa za šegrta koji dolaze iz drugih zemalja. Gospođa Mupertui eh, mi je uputila dva pitanja na koje ću teško moći odgovoriti, zato što ne znam koje će stajalište zauzeti vijeće u konačnoj fazi. Jedno što vam mogu reći je da Europski parlament apsolutno na, na kao i vi. Mi tražili smo sredstva za koheziju. Do nedavno sam mislio da se ta sredstva dijele arbitrarno i da predstavljaju crnu rupu demokracije. Revizorski sud je donio odlično izvješće koje podsjeća na postavke koje su omogućile e, du, dublinske sporazume iz 90. godina. Dakle, to su parametri koje treba prilagoditi kako bi svaka država dobila odgovarajuća sredstva. A što se količine sredstava tiče, možemo samo reći da ili ne. Što se pak programa tiče, e, moramo vidjeti. Kohezijski fondovi iz EPP su ipak e, područja gdje to ipak ovisi prvenstveno o vijeću koje odlučuje. A e, gospođo Marini, ako želite odmah dobiti odgovore e, vijeća, Europski parlament će vas u tome podržati jer e, mi usprkos uloženim naporima teško možemo pretpostaviti što će odlučiti vijeće o VFO-u i o programima. Hvala, evo to toliko sam mogao odgovoriti do sada. Hvala lijepa. Sada prelazimo na e, kraj rasprave. 11 kolega se upisalo e, na naš popis koji ovim zaključujem. Svatko dobiva po jednu minutu. Najprije kolega Mihael Razverman. E, Hvala gospodine predsjedniče. Ovo je važna rasprava. I vidjeli smo do sada da postoji dobra suradnja između odbora regija i Europskog parlamenta u području kohezijske politike. Ja sam pratio jedan dio ovoga rada kao izvjestitelj i moram potvrditi da smo sa Europskim parlamentom ostvarili dobru suradnju, imamo i vrlo slična mišljenja o suštini prijedloga i uglavnom se mišljenje parlamenta poklapa sa onim odbora regija. Kada je riječ o kohezijskoj politici i njezinoj budućnosti, tu postoji veliki pritisak, ova je politika ugrožena, ali to nije dijelo naših institucija, nego ta prijetnja dolazi od zemalja članica. I kada je riječ e, o višegodišnjem financijskom okviru, donose se odluke o različitim e, programima InvestEU, Obzora Europa, kao da se bira s popisa želja, a onda na kraju, ako ne pripazimo, posljednja na tom popisu će biti kohezijska politika. O tome će se odlučivati u prosincu iduće godine i tada će kohezijska politika biti zadnja na tom popisu. Ja moram pozvati sve zemlje članice da poštuju sporazume u vezi sa kohezijskom politikom. Hvala predsjedniče. Ja sam htjela danas još jednom e, unijeti ovu raspravu i gradsku dimenziju. Naime, u Europi sve više ljudi živi u gradovima. OECD misli da će 2030. već četiri od pet europljana živjeti u gradu i da e, to neće biti veliki gradovi metropole, nego e, da će to biti i gradovi od 50.000 na više. Znači, tu trebamo E, sve više fokusirati politiku na gradove, da e, cijenimo ono što je napravljeno proteklih godina, ali kada govorimo o višegodišnjem financijskom okviru, ja bih se založila za to da se e, dimenzija gradova još više uključi u obzir i e, također se to odnosi i e, o glavnu upravu regiju, ali i druge instrumente koji se odnose na urbana područja, ali i programe kao Obzor 2020. koji bi trebali biti jače usmjereni i e, primjereni upravo u urbanim područjima. Organizacija Eurogradovi i Eurocities su tražili da bi se jedan od potpredsjednika komisije trebali baviti pitanjima urbane politike i možda bi bilo dobro kada bi se odbor regija pozabavio tim pitanjima. Hvala. Hvala riječima kolega Bruno Vranić. Kolege, gospodarstvo Europske unije se uporavlja no potrebna su dodatna ulaganja da se riješi problem razlika među državama članicama. Buduća kohezijska politika mora imati snagu za prevladavanje tih razlika. Kohezijskom politikom treba odgovoriti na sve veću potrebu za smanjenjem nejednakosti u Europskoj uniji. Zbog toga nam je potreban ambiciozan proračun kojim se mogu ostvariti ti planovi. Pozdravljam intenciju Komisije da se ulože dodatni napori u ulaganje u mlade, obrazovanje, migraciju i istraživanja. U tim politikama regionalne i lokalne vlasti imaju vodeću ulogu. Međutim, zabrinjava me najava smanjenja sredstava za kohezijsku politiku za 10%. Time dovodimo u pitanje samo budućnost kohezijske politike i ti rezovi mogli bi ozbiljno ugroziti samu kohezijsku politiku način da se sredstva iz kohezijske politike preusmjere u cilju provođenja centraliziranog programa ne pridonosi povezivanju u području europske unije. ovim načinom smanjenja sredstva sredstva zapravo e, smanjujemo i postavljamo pitanje e, načela supsidijarnosti. kohezijska politika imat će vrlo važnu ulogu i u idućem proračunskom razdoblju danas nam je kohezija potrebna više nego prije. Morate dovršiti, nažalost, već se prešli 30 sekundi. S ciljem izjednačavanja teritorijalnih područja i europskih građana stoga pozivam na odustajanje od smanjenja sredstava za kohezijsku politiku za 10% te apeliram na dodatno osiguranje sredstava Hvala, vi ste, vi ste dakle prekoračili vrijeme. A sada gospodin Flego uopće o ovoj temi mogli razgovarati mislim da najprije trebamo definirati naše ciljeve a oni trebaju biti da europa bude mjesto ugodnog života ali i sigurnog života u rastućoj ekonomiji. zbog toga mislim da trebamo nakon ciljeva definirati prioritete. prioritet je naravno suvremeno obrazovanje usklađeno sa potrebama tržišta rada prioritet je daljnja borba protiv klimatskih promjena ali i rast proizvodnje zdrave eko hrane borba za suzbijanje siromaštva najbolja zdravstvena zaštita dostupna svakom građaninu europe i stvaranje novih radnih mjesta temeljenih na digitalizaciji. siguran sam da europski proračun treba upravo biti takav koji će tim prioritetima tim ciljevima dati vjetar u leđa i novi europski proračun mora takve politike odražavati. hvala. Merci beaucoup. La parole est à notre collègue Birgit Hone. Hvala Birgit Hone. Hvala, ja sam ministrica za europske poslove u svojoj zemlji i E, htjela sam također podupreti ono što ste vi rekli, da je odgovornost zemalja članica za e, da daju financijska sredstva komisiji i omoguće punjenje proračuna na odgovarajući način za buduće zadaće Europe posebice, e, uzevši u obzir Brexit koji predstoji te u kontekstu toga da su definirani nova područja zadaća proračuna, zato je nužno da zemlje članice uzmu u obzir svoje odgovornosti i ispune ih i daju odgovarajuća sredstva ako žele financirati Erasmus i sve ono što drugo žele. Ja sam za to da komisija treba imati vlastita sredstva financiranja, na primjer E, recimo porez na financijske transakcije. Naš zajednički cilj mora biti taj da se Europska unija i njezne zadaće jačaju kako bi bile odgovorne u budućnosti i e, naime to treba e, uzeti u obzir i u odgovarajućem vremenskom okviru za donošenje E, kohezijske politike, jer čini se da ćemo kasniti jednu godinu sa planiranjem za poljoprivredne programe, a to bi moglo značiti dvije, tri godine kašnjenja sa provedbom, a to nas jako u Njemačkoj brine. Hvala. Gospodin Silko Turk. E, hvala. Dakle, u okviru ove zaista složene teme želio bih podržati zaključke inicijativu eu parlamenta za povećane potrebne financiranje održivog urbanog razvoja iz samih sredstava europskog fonda za regionalni razvoj a koje je inicijalno i predložila komisija. E, sredstva dostupna u okviru tih instrumenata za teritorijalna ulaganja za programe urbanih inovativnih akcija i program Urbakta, a to znači razmjena znanja i izgradnja kapaciteta EU gradova zapravo značajno doprinose usvajanju i primjeni inovacija novih standarda a u upravljanju gradova, a koji su složit ćemo se svi itekako potrebni lokalnim vlastima za integrirani i održivi urbani razvoj a jasno na to što sad govorim adekvatno se odgovara na socijalne pa ekološke i gospodarske izazove koje se nalaze pred nama. hvala. hvala. Peter Kaiser ima riječ. Predsjedniče, uvaženi e, zastupnici. E, ove e, politike se temelje na brojkama. Naime, Europski parlament i odbor regija žele više Europe, žele e, poticanje regije i ne žele promjene, a kamoli smanjenje kohezijske politike. Stoga moramo biti politički svjesni da pa, e, imamo nacionalne interese nacionalnih država u vijeću, ali i interese regija koje zastupa odbor regija i mislim da trebamo u dobrom europskom e, duhu naći pravi kompromis između toga, ali svakako je jasno da rezovi kohezijske i regionalne politike će samo zaustaviti Europu u razvoju. E, još samo što se tiče prihoda jedna rečenica e, vlastitih sredstava. Naime, trebamo više hrabrosti kod e, digitalnog oporezivanja i poreza na digitalne transakcije, jer porezi su upravo mjesto gdje još nismo dovoljno učinili. I posljednja rečenica što se tiče ove rasprave o proračunu o smislenosti nekih kriterija konvergencije u masterškim kriterijima, to treba porazmisliti, to bi stvorilo odgovarajuće mjesta za za gradove i regije. Hvala. Gospodin Emil Bok. Predsjedniče, uvaženi kolege, mislim da bismo trebali više razmišljati o tome što nas čini više europljanima što se tiče mladeži, kulture i e, kohezijske politike. Što se mladeži tiče, mi imamo e, najviše proeuropski orijentiranu mladež u cijeloj povijesti Europske unije, znači više sredstava za Erasmus+, plus e, smanjenje nezaposlenosti i drugih programa za mlade. A drugo, što se tiče kulture, Europa je e, previše e, toga uložila u tijela, a premalo u dušu, a sada treba više toga uložiti u dušu Europe, jer nam nisu potrebne samo institucije, nego nam treba i temelj, znači duša Europe, znači naši građani, identitet. I treće, kohezijska politika. To treba biti politički cilj, a ne tehnički cilj, jer naša budućnost ovisi o kohezijskoj politici jer vidimo rezultate u svakom kutu Europe i kada se govori o smanjenju sredstava za kohezijsku politiku i centralizaciji i smanjenje stopa sufinanciranja, to su ključna pitanja. Hvala. Kolega je dobra. Troba. Zahvaljujem. Europa je suočena s mnogim izazovima od Brexita do sigurnosnih izazova, no ne smijemo zaboraviti jedan od glavnih stupova Europske unije, to je kohezijska politika taj rez u toj politici znatno će onemogućiti učinkovitost e, trošenja novaca. Jedan od ključnih stvari za dobro trošenje novca je fleksibilnost. Fleksibilnost je ključna riječ ovo moj jednominutnog doprinosa. Kao predsjednik jedne razvijenije regije vidim e, veliki e, učinak mogućnosti transferiranja sredstava iz, unutar određenih naslova i Mislim da glavna potpora treba biti usmjerena prema manje razvijenim regijama, slažem se s time, ali imalo bi smisla da zemlje same odlučuju gdje će u financiranje biti najkorisnije. Još jednom nemojmo zaboraviti e, ključne e, potrebe metropolskih e, područja koje imaju posebne izazove što se tiče prometa i tako dalje. I posljednji govornik, gospodin Kristo Bujo. Hvala lijepa. E, bitno pitanje koje se moramo postaviti je zašto e, imamo europski proračun. Želimo ga jer je to kao kvasac za kolače. Ako ne stavite kvasac, neće vam se ispeći kolač. A već 20 e, godina je sredstva koje su donesena za kohezijsku politiku omogućila da se smanje razlike među teritorijama u Europi i koji su dali druge pozitivne rezultate. Trebamo imati i dalje i boriti se za kohezijsku politiku jer je ona itekako e, promijenila na bolje europski pejzaž. E, trebamo također izvojiti sredstva e, zato što trebamo podržati inovacije. Dobro se znamo gospodine Artvi, mi smo iz susjednih e, krajeva. Moramo ipak pojednostavniti neke aspekte europskih politika. I drugo, kako možemo nešto učiniti da europske politike budu vedljivije. Moramo puno raditi na komunikaciji. Što možemo napraviti kako bismo u sljedećem proračunskom razdoblju bolje obavještavali i imali bolje politike koje se održavaju na teritorijima. Hvala lijepa. Sada ću dati riječ gospodinu Artviju da odgovori na vaše sugestije i pitanja. Koliko vremena imam na raspolaganju? U 18.30 ćemo prestati, ali možete ostati ako želite. E, hvala lijepa i moram reći da sam jako, jako pažljivo slušao sve što ste rekli i vidim e, kako je ova kohezijska politika bitna. To je jedna od tih e, svetih krava zajedno sa zajedničkom poljoprivrednom politikom. Gospodin Eksman se javio i rekao je koliko je bitna dobra suradnja i koliko je bilo važno da nastavimo s kohezijskim politikama. Točno, da imamo sada novi instrument InvestEU. Kada je predsjednik Juncker došao na čelo Europske komisije, prvog studenog 2014. godine dijagnoza koju je načinio je da je Europa patila od financijske krize zbog nedostatka ulaganja on je e, uzeo u obzir da VFO e, koji je tada bio na snazi da je nedostajalo novaca i on je pokušao smisliti neka vrsta financijskog inženjeringa uz jednu e, funkciju poluge i tako je nastao EFSU, Europski fond za strateška ulaganja. A svi teritoriji i sve zemlje su od toga E, imale koristi. Europska investicijska banka je rekla na moje pitanje da se jednako raspodijelilo sredstva. Osim dakle proračunskih sredstava u formi potpora ili pomoći ili subvencija, pomogli su da se načine i financijske montaže zahvaljujući dakle Europskom fondu za strateška ulaganja koji će se od sada zvati Invest EU Dakle, u to ulaze različiti fondovi takve prirode. Jer što je bio problem do sada ako u jednom fondu više nije bilo sredstava, a bilo ga je u nekom drugom fondu, da bi se prešlo s jednog fonda na drugi, trebalo je složeni postupak i puno gubitka vremena. A zahvaljujući Invest EU, neka ulaganja koja tržište nije uzimalo u obzir sada mogu naići na interes od strane e, financijera zbog e, programa InvestEU. Gospođa Tabara je rekla da je četiri petine europskih građana žive ili će živjeti u gradovima. To je točno. Međutim, gospodin Turk je odgovorio da on podržava orijentacije e, za koje se odlučuje Europski parlament po pitanju održivog urbanog razvoja. I dakle ulaganja u održiva urbana središta, to svakako trebamo uzeti u obzir. Moramo gledati i na fleksibilna ulaganja kako bismo omogućili odgovarajuće adaptacije kada se treba pozvati na takve kredite. E, nadalje, e, čuli smo od jednog od kolega da politika kohezije mora i dalje biti instrument solidarnosti da neke zemlje dođu na onu razinu na koju bi trebalo biti. Također insistira se na tome da ulagati u budućnost treba ulagati za obuku, za školovanje. Dakle, ne treba samo davati sredstva za e, cement i beton, već treba ulagati u obrazovanje i e, obuku i da ne treba dovoditi u pitanje načelo supsidijarnosti. Gospodin Flego govorio je o sigurnosti i rastu i inzistirao je na činjenici da se treba napraviti više na planu obrazovanja. Naglasio je što treba napraviti s obzirom na klime i očekivanje društva, a zajednička poljoprivredna politika treba uzeti u obzir upravo ta očekivanja društva po pitanju klime, okoliša. Uvjeren sam da je Europa ta koja će omogućiti da se očekivanja društva i eventualnog nesporazuma po tome, očekivanja poljoprivrede, dakle da to napravimo, znači da u našim teritorijima mogu ići i dalje, kada sklapamo trgovinske ugovore s trećim zemljama, ako želimo eh, državama koje izvoze u Europsku uniju različite proizvode, moramo im nametnuti iste uvjete proizvodnje. Samo ćemo tako moći imati odgovarajući utjecaj na zaštitu okoliša i klimatske politike. Gospodin Žahone je govorila o posljedicama Brexita. Mislim ćemo morati čekati još par mjeseci, vjerojatno, vjerojatno ne dana, a da vidimo kako će se to odraziti. I isto tako slažemo se e, s vama što se tiče poreza na financijske transakcije. To parlament želi. A um, odgovor od toga od strane vijeća prilično je bio slab. A ovo je upravo srž sve suverenosti jer sve što se odnosi na oporezivanje, poreznu politiku može se donijeti samo jednoglasno kao odluka i možete samo zamisliti kako se tu E, jako e, svi pregovaraju. Gospodine Turk, vi ste govorili o sredstvima e, i govorili ste o različitim izazovima, naročito izazovima digitalnog gospodarstva. Gospodine Kaiser, ono što ste vi rekli možemo uzeti iz drugog ugla. Moramo vidjeti što želimo napraviti i nakon toga naći proračun e, koji e, tome odgovara s obzirom na sredstva s kojima raspolažemo. Naravno da moramo uzeti u obzir regije i moramo djelovati hrabro. Inzistirali ste na porezima, međutim ako želimo biti učinkoviti po pitanju poreza, boriti se protiv optimizacija poreza, izbjegavanja plaćanja poreza i poreznih oaza, samo Europa ta koja nam može dati način da to napravimo. I tu Europa treba djelovati i uzeti u obzir različitost među regijama. Gospodin Boks je inzistirao na ulaganjima za mlade, na koheziji i tome da se europskoj politici treba nadahnuti dušu jer to je dio naše identiteta. Moramo dobro odrediti naše politike. Ako u ovoj sadašnjoj situaciji Europska unija nije nadležna za pitanja obrazovanja niti strukovnog obrazovanja, mislim da svejedno ne moramo čekati da napredujemo na tom planu. Erasmus je dobar instrument. 2017. godine Erasmus je obilježio 30 godina. Međutim, moramo ga demokratizirati jer u osnovi Erasmus je za studente i eh, za visoko obrazovanje. Ne možemo dopustiti da mladi koji su nezaposleni i koji nisu završili škole, dakle da njima ne pomognemo. Europa im mora pomoći. A mobilnost je nešto što je bitno jer treba vidjeti što se događa drugdje. U nekim zemljama bolje se uspjelo na tom planu i moramo se nadahnuti upravo tim dobrim paksama. Gospodin i gospođa Dobra, gospodin Dobra, mislimo, prostite, govori o sigurnosnim politikama, politikama kohezije i fleksibilnosti. Vrlo važno. Naša financijska uredba sastoji se od otprilike 500 stranica. Kao da se čovjek boji kad se izrađuje uredbe. Pa čovjek koji je bojasan neće ništa dobro napraviti. Čini se kao da države ne mogu držati financijski nadzor u zadovoljavajući, na zadovoljavajući način. Onda im treba pomoći u tome. Neke države možda imaju e, malo rudimentaran financijski nadzor, ali ne može se onda svim državama nametnuti pravila određenog tipa, čak i onima koji imaju jako dobar financijski nadzor. Ne možemo govoriti o inovacijama, a nekako se staviti u neka skučena pravila. Europa nema vlade, ali ima, nema svoju vladu, ali ima pravila i propise. A neki problemi ne postoje u pravilima koje postoje jer o njima se ne govori, jednostavno je tada nisu postojali i sada su se mnoge stvari promijenile i zato će neke od naših temelja morati promijeniti. U tom smislu mislim da imate pravo da moramo insistirati na fleksibilnosti. E, gospodin Joko je iz moje susjednog kraja zašto postoji proračun pa da bi se neka politika mogla realizirati. I zaista mislim da bi se trebalo organizirati više strukturirana rasprava o tome što želimo dobiti od Europe prije nego što krenemo u proračune. Jer ovakva priprema proračuna, neću reći da je to baš business as usual, stanje redovno, ali jednostavno želim reći da se često ne postavlja to temeljno pitanje zato što države ne žele ništa ustupiti. Što se teritorija tiče, da, teritoriji su važni i mene su pirali u jednoj geografskoj zoni i ja sam za nju jako vezan. Što se tiče komunikacije, možete koristiti sve moguće sredstva komunikacije, ali da biste dobro komunicirali morate imati nešto za reći. Moramo voditi rasprave koje će ljude zanimati. I na kraju moram reći da imam puno povjerenja u ovaj posao koji smo odradili s vašim odborom. Gospodine predsjedniče, moramo raditi zajedno u interesu Europe kako bismo od nje napravili svjetsku silu i koja će biti u našem interesu i koja će nas štititi. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, je bila vrlo zanimljiva rasprava u kojoj su sudjelovali članovi odbora regija i cilj je bio da e, vidimo što se događa s mišljenjima koje smo mi dali na tu temu. Na tri plenarna sjednica radili smo puno o tim mišljenjima i danas smo čuli ovaj pregled situacije jedne prelazne situacije. E, hvala što ste rekli da ovo što mi radimo može biti korisno. A e, sada vas e, pozivam da zajedno krenemo izvojevati bitku protiv vijeća ministara. Hvala za danas prekidamo zasjedanje, nastavljamo sutra ujutro i želim vam svima ugodnu večer.